Dear colleagues, we will start our today's meeting. Please sit down. Dragi kolege, molim vas da zauzmete mjesta. Kao što velik broj članova odbora, budući da je velik broj naših kolega u SAD-u, imamo jedno veliko izaslanstvo koje je u SAD-u, uključujući i našeg predsjednika, gospodina Laviju, tako da ću ga danas zamijeniti u svojstvu predsjedatelja i nažalost i neki vrsni kolege nisu prisutni na današnjem sastanku iz tog razloga. Najprije imamo usvajanje dnevnog reda, ako nemate ništa protiv možemo usvojiti dnevni red bez izmjena. Ne vidim da itko ima primjedbi, prema tome usvajamo dnevni red. Prelazimo sada na drugu točku, to su priopćenja predsjedatelja. Najprije nešto o sljedećim sastancima odbora. Sljedeći sastanak odbora ENVI održat će se 26. ožujka ujutro, samo ujutro, dakle 26. ožujka neće biti sastanka poslje podne. poslje podnevni sastanak se otkazuje. Nadalje imat ćemo zajednički sastanak s odborom AGRI na, vezano uz kloniranje, što je bitno pitanje za sve nas u kontekstu te tematike o kloniranju temeljem članka 55 poslovnika Europskog parlamenta bit će održan zajednički sastanak oba odbora i sljedeći sastanak bit će održan u četvrtak 16. travnja od 11 do 12.30. Dakle, 16. travnja od 11 do 12.30 zajednički sastanak s odborom AGRI. Nadalje, htio bih vas izvijestiti da će na današnjem sastanku biti dostupno prevođenje na 22 jezika sa izuzetkom estonskog i irskog. Kao i obično možete pronaći materijale elektroničkim putem posredstvom aplikacije e-sastanak e, te se sastanak prenosi putem interneta. Možemo sada prijeći na treću točku dnevnog reda, a to je izvješće o međuinstitucionalnim pregovorima koji su u tijeku. Kao prvo imamo pregovore o izmjenama direktive o kvaliteti goriva i direktive o obnovljivim izvorima energije. To je dakle tema ILUK. Na prvom sastanku trijaloga koji je održan u utorak 10. ožujka u Strasburu slanstvo parlamenta, vijeća i komisije održali su razmjenu mišljenja o uzajamnim stajalištima naglaskom na ključnim političkim pitanjima kao što su iluk faktori i vođenje evidencije izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, zatim ograničavanje doprinosa prve generacije biogoriva u ciljnim iznosima za obnovljive izvore energije te određivanje cilja za biogoriva, e, za udio biogoriva u prometu. Sve su institucije naglasile potrebu za otvorenim pregovorima, imajući u vidu da nemamo mnogo vremena e, za e, drugo čitanje. Drugi sastanak trijaloga je zakazan za utorak 24. ožujka. Sada možemo ići dalje. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je praćenje, izvješćivanje i provjera emisija CO2 iz pomorskog prometa i izmjena uredbe 525 iz 2013. godine. Budući da je stajalište vijeća u prvom čitanju sukladno dogovoru koji je postignut na trijalogu, izvjestitelj daje preporuku odboru da se ovo usvoji bez daljnjih amandmana. Što se tiče rokova, glasovat će se na odboru ENVI. Dakle, glasovanje ćemo imati 26. ožujka. A na plenarnoj sjednici očekujemo glasovanje u drugoj polovici travnja. Nadalje, što se tiče smanjenja potrošnje plastičnih vrećica, situacija je ista. Stajalište vijeća o prvom čitanju sukladno je dogovoru postignutom na trijalogu, pa izvjestitelj preporuča odboru da prihvati izvješće bez predlaganja daljnjih amandmana. Što se tiče rokova, glasovanje na odboru ENVI bit će prvog ožujka, a na plenarnoj sjednici u drugoj polovici travnja, kao i za prethodni, prethodni akt. Ako nema daljnjih primjedbi, možemo sada ići na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 6, koja se tiče veterinarskih lijekova. Najprije ću dati riječ predstavniku komisije koji će izvijestiti članove odbora o stajalištu komisije. Andrijan Ris iz komisije će nam izložiti stajalište komisije. Izvolite. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Htio bih vam danas predstaviti prijedlog za uredbu o veterinarskim lijekovima. Dakle, kroz kroz e, našu povijest od 65. godine je usvojena prva uredba, tako da obilježavamo 50. obljetnicu te uredbe i e, međutim nije uzet u obzir, nisu uzete u obzir specifičnosti veterinarskog sektora u dovoljnoj mjeri. Naime, veterinarski lijekovi su različiti od lijekova za ljudsku e, uporabu. E, kroz ovaj prijedlog se po prvi puta uređuju pravila za veterinarske lijekove imajući u vidu potrebe veterinarskog sektora i pravila su također uvrštena u uredbu. Mislim da je to bitno spomenuti. Ako pogledamo kako se razvijala, razvijala ova uredba, možemo vidjeti kako su tekli rokovi. Mi smo iznijeli prijedlog 2009. godine kada je komisija donijela putokaz za ovo područje. Nakon toga je izrađeno izvješće vanjskih suradnika koje je završeno 2011. Nakon toga su održane javne konzultacije na internetu pa e, sastanak sa dionicima 2011. E, niz ciljenih sastanaka tijekom 2012. te e, održan je sastanak 2013. sa odborom za ocjenu utjecaja i nakon toga smo 10.9.2014. izišli sa prijedlogom nakon internih konzultacija. Što se tiče same pravne podloge, kao što sam eh, spomenuo, ovo je pojedinačna uredba koja bi trebala omogućiti usklađivanje propisa. Tu su obuhvaćena sva pravila koja se odnose na veterinarske lijekove u jednoj jedinstvenoj uredbi. Trenutno se primjenjuju različita pravila za veterinarske lijekove i to u nekoliko uredbi u uredbi 728 iz 2004. godine. Mi predlažemo jedan osnovni akt koji će dopuniti e, provedbeni i delegirani akti. Dakle, koji su problemi? ocjena utjeca definira dva osnovna problema. Prvi se tiče dostupnosti veterinarskih lijekova i činjenica da ih nema dovoljno. I drugo, e, drugi problem se tiče e, otpornosti na mikrobe. Nedostatak veterinarskih lijekova u Uniji, posebno za manje raširene vrste poput pčela, e, je nešto što je očigledno, no isto tako je bitno i za neke veće vrste. Dakle, bitno je definirati koje su raširene vrste, koje su manje raširene vrste. Znanstveni odbor definira raširene vrste na temelju podataka o populaciji životinja i ukupnim podacima o potrošnji. Na taj način e, raširene vrste su e, stoka, e, mačke, psi i ovce, a svi ostali, sve ostale se smatraju manje raširenim vrstama. Dakle, ovdje se sadrže, postoji definicije e, jednih i drugih i e, to utječe na nedostatak e, lijekova. Dakle, to može imati negativan učinak na gospodarstvo kao i na stočarstvo. Trenutni okvir nije dostatan zato što nema dovoljno lijekova i nema dovoljna razina inovacija. Isto tako je preveliko administrativno opterećenje. Sada ću nešto reći o ciljevima spomenute uredbe. Dakle, najprije je bitno spomenuti povećanje dostupnosti veterinarskih lijekova, zatim smanjenje administrativnog opterećenja, treće poticanje konkurentnosti i inovacija, četvrto poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta i na kraju rješavanje pitanja e, rizika od otpornosti na mikrobe iz perspektive javnog zdravstva. Upravo zato je bitno zdravlje životinja, zdravstvena ispravnost e, hrane te zaštita okoliša opći cilj je da imamo e, odgovarajuće propise koji su koji odgovaraju zahtjevima veterinarskog sektora. Revidirani ciljevi su usmjereni na nekoliko od ovih točaka. Kao prvo da se poveća dostupnost veterinarskih lijekova u tom smislu U tom smislu imamo e, dva prijedloga revizije. Kao prvo, sve vrste veterinarskih lijekova moći će dobiti odobrenje za stavljanje na tržište za čitavu Europsku uniju kroz centralizirani postupak što nije trenutno slučaj. Mi e, predlažemo poticajne mjere za industriju kako bi se razvili proizvodi posebno za manje raširene vrste. Neki predlažu e, isto tako posebnu e, fleksibilnost za off-label uporabu za pčele, povećanje dostupnosti veterinarskih lijekova. U prijedlogu smo pokušali postići mjeru između konkurentnosti i inovacije i odgovoriti na potrebe generičkih lijekova i izvornih lijekova. Dakle, e, zaštita osobnih podataka mora biti proporcionalna sa konkurentnošću i inovacijama. Za e, manje raširene vrste, e, dakle, zaštita podataka ne utječe na veličinu tržišta, međutim, što je više e, potrebno vremena da se dobije povratno ulaganje, veći je rizik za ulagače. Isto tako se ovdje bavimo proširenje proizvoda na dodatne vrste. 10 godina je standard, 14 godina za manje raširene vrste, produženje za jednu godinu za raširenije vrste i četiri godine za manje raširene vrste. Dakle, trenutna situacija. Imamo pčele i ribe, dakle maksimalna zaštita 13 godina, zatim imamo produžetak za drugu kategoriju, um, dakle vrsta koje, od kojih se dobiva hrana, dakle to je maks 10 plus maksimalno 3 godine. E, koja je razlika? Dakle, u ovih 5 godina postoji mogućnost nakon dobivanja prvobitnog e, odobrenja za stavljanje lijeka na tržište i u tome je osnovna razlika u odnosu na sljedeći slajd. Ovdje možete vidjeti kako e, zaštita podataka dostavljenih vezano uz neki proizvod, kako se odnose, kakav je odnos prema inovacijama. Maksimum je 18 godina za e, pčele koje proizvode med, a za ostale vrste imamo kombinaciju No razlika je isto tako i u tom potencijalnom razdoblju. U novom prijedlogu je to tri godine prije isteka razdoblja zaštite podataka, e, što znači da ulagači mogu bolje planirati svoje e, aktivnosti. Zatim, sljedeće pitanje tiče se povećanja dostupnosti veterinarskih lijekova kako, bi se, kako bismo imali stabilno poslovno okruženje. Predlažemo da se pojasni područje primjene uredbe, e, što bi sada trebalo obuhvatiti nove vrste lijekova, uključujući i nove vrste liječenja. Dakle, čitav niz novih terapija se pojavio na tržištu, kao što su matične stanice, genska terapija i slično. Dakle, potrebna su pravila i za te e, vrste terapija, budući da će se e, u budućnosti rutinski primjenjivati. Imamo isto tako i nove definicije E, vezano uz e, otpornost na bakterije, na antibiotike i klinička ispitivanja. Zatim, e, klinička ispitivanja su uključena kako bi se uskladili postupci za davanje odobrenja za provođenje kliničkih ispitivanja u Europskoj uniji. Zatim predlažemo da se pojednostavni postupak tako da imamo čitav niz baza podataka za Europsku uniju, uključujući i e, baze podataka o veterinarskim lijekovima koji su dobili odobrenje na razini Europske unije. Zatim sljedeći cilj ove uredbe je smanjenje administrativnog opterećenja. Na ovom slajdu možete vidjeti što to točno podrazumijeva. E, procjenjuje se da ima oko 538 milijuna eura godišnje za e, veterinarsku farmaceutsku industriju, E, međutim to je 13% e, ukupnog prometa tog sektora. E, inače za ostale sektore to oko 2%. Zatim sljedeće administrativno opterećenje odnosi se na pakiranje i označavanje proizvoda. Vidite ovdje da to iznosi oko 184 milijuna eura nakon izmjena odobrenja za stavljanje na tržište i e, nakon prijave za novu za izdavanje novog odobrenja za stavljanje na tržište. Kako bismo mogli smanjiti administrativno opterećenje za poduzeće i za nadležna tijela, predlaže se nekoliko pojednostavljenih postupaka koji neće utjecati na sigurnost lijekova. Kao prvo, e, izdavanje odobrenja za većinu proizvoda e, koji će vrijediti neograničeno. Trenutno e, odobrenje vrijedi samo pet godina. Drugo, predlažemo jednostavnija pravila za pakiranje i označavanje. Mi nećemo mi ćemo zapravo samo e, uvesti neke promjene e, vezano uz podatke koje se moraju naći na ambalaži. Zatim imamo nova pravila za farmakovigilanciju, dakle zahtjevi koji se odnose na e, farmakovigilanciju nisu razmjerna. U postojećem sustavu e, to se mora dostaviti uz e, svaku prijavu za davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet. To će se zamijeniti e, jednim, jednim jedinstvenim dokumentom za farmakovigilanciju. Dakle, tu se uvodi načelo koje se temelji na ocjeni rizika i postoji zahtjev da se svako toliko podnose izvješća o sigurnosti. E, razmatra se isto tako mogućnost uspostave elektroničkog sustava e, što bi se također trebalo koristiti sa sustavom detekcije signala i to bi moglo biti učinkovitije od redovitog izvješćivanja. Dakle, agencija i nadležna tijela na nacionalnoj razini trebalo bi zajedno pratiti i vršiti evaluaciju zajedničkih e, podataka za slične proizvode. Dakle, cilj je ovoga prijedloga da se uspostavi novi učinkoviti sustav za farmakovigilanciju koji bi zapravo bio standardiziran i mogao bi bolje evaluirati podatke o farmakovigilanci u čitavoj Evropskoj uniji. To bi trebalo smanjiti opterećenje za nekakvih 47,2 milijuna eura godišnje, istovremeno e, dajući zaštitu, e, odnosno štizeći javno zdravlje i zdravlje životinja te okoliš. Sada ću objasniti kako namjeravamo unaprijediti funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Temeljem podataka koje smo koje smo e, prikupili kod e, izrade ovoga prijedloga, ustanovili smo da u državama članicama je manje od 30% ukupne cijene razlika u cijenama. Dakle, e, kao prvo će jedno odobrenje, interno, e, na, jedno odobrenje koje će biti izdano na nacionalnoj razini i koje će se onda odobriti na, na razini Europske Dakle, riječ je o trgovcima na internetu Dakle, internetska prodaja lijekova će omogućiti bolji pristup veterinarskim lijekovima. Drugo, predlažemo isto tako da recepti za veterinarske lijekove budu priznati u Europskoj uniji, što je već slučaj za recepte, izdavanje liječničkih recepata za lijekove za ljudsku uporabu. Zatim, predlažemo da se harmoniziraju slični proizvodi u Europskoj uniji koji se tiču posebnih e, životinskih vrsta i e, isto tako vezano uz rokove za povlačenje iz prometa. I sada dolazim do najvažnijih e, najvažnijeg aspekta ove uredbe, a to su mjere koje se tiču antimikrobne otpornosti. U postojećoj uredbi ne postoji razlika između anti antimikrobnih i ostalih e, veterinarskih lijekova. Mi predlažemo posebne propise za antimikrobne veterinarske lijekove na temelju znanstvenog pristupa gdje je to moguće. Postoji čitav popis mjera koje se tiču razvoja antimikrobne otpornosti. Primjerice, spomenut ću nekolicinu. Bilo bi moguće rezervirati e, neke antimikrobe samo za ljude, države članice će imati obvezu prikupljati podatke o, eh, o tim eh, antimikrobnim lijekovima koji se svi moraju izdavati uz liječnički recept. Nadležna tijela će moći odbiti izdavanje odobrenja za stavljanje veterinarskog lijeka u promet ukoliko se ustanovi da e, postoji, postoje antimikrobna e, svojstva. Hvala lijepa i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala gospodine Ris na detaljnom objašnjenju prijedloga komisije i osnovnih e, ciljeva u ovom prijedlogu. Sada riječ ima kolegica Grostec. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Mislim da možemo zahvaliti komisiji na ovom izvrsnom izlaganju koji smo upravo čuli, vrlo detaljnom izlaganju. Što se tiče ove revizije uredbe, mislim da je prijedlog komisije općenito nešto što je u dobrom smjeru. To bi trebalo omogućiti da se načelno pozabavimo prioritetima koje smo identificirali, a to su raspoloživost veterinarskih proizvoda, rečeno je da imamo tu manjak e, tih proizvoda, prije svega e, inovacije i pojačati konkurentnost tog sektora. E, isto tako smo rekli da želimo poboljšati unutarnje tržište i borbu protiv antimikrobne otpornosti. Polazeći od toga, evo sad ću podijeliti s vama nekoliko već razmišljanja koje imam o ovoj temi. Započet ću kao prvo s borbom protiv e, antimikrobne otpornosti, jer mislim da je to jedna od e, većih tema. Komisija je to spomenula, imamo 12 novih propisa s kojima se mislimo boriti protiv ovog velikog problema. No mislim da možemo ići još i dalje po, po nekim točkama. Primjerice, Htjela bih da se definira pojam terapeutskog korištenja, metafiličkog i profilaktičkog korištenja tih lijekova, te zabraniti profilaktičko korištenje antibiotika, to znači da se samo preventivno koriste. To se događa u okviru veterinarskih proizvoda i mislim da moramo se za to pobinuti. Također bih htjela da se precizira u mom izvješću da želimo uvjete pod kojim će e, veterinarski stručnjaci biti dozvoljeni propisivati i prodavati antibiotike. Znamo da tu imamo prakse koje su potpuno drugačije iz jedne države članice u drugu, dakle moramo imati prijedloge koji će biti prihvatljivi svim državama članicama. Zbog toga ne bih htjela to razbiti kao što to neki predlažu, zato što će to praktički gledano predstavljati velike, velike probleme. No mislim da je potrebno u članku 107. precizirati koje su to vrste životinja koje veterinari njeguju i liječe, da dakle, kako oni smiju prodavati te proizvode samo baš za one životinje koje liječe. E, nakon što je već uspostavljena dijagnoza nakon medicinskog e, pregleda za liječenje bolesne životinje. Dakle, to bih htjela dodati. To, o tome možemo raspraviti, ali mislim da bi to tako trebalo precizirati. Komisija također želi ustvrditi popis antibiotika koji su kritični antibiotici i koji bi bili samo za upotrebu kod ljudi. To mi se čini zanimljivo i to podržavam pod uvjetom da se taj popis temelji na Čustim znanstvenim dokazima, a Europska agencija za lijekove je po tom pitanju iznala neke preporuke koje mi se čine vrlo dobrima. I mislim da bismo to trebali nastaviti slijediti. Zatim jedna točka gdje se vjerojatno neću složiti s Europskom komisijom. Po mojem mišljenju, internetska prodaja antibiotika je opasna. Da, to je svakako praktično, no to znači da nećemo imati više nikakvu kontrolu što se tiče upotrebe tih antibiotika, što se tiče kakvoće istih. Mislim da ta internetska prodaja antibiotika, ali općenito i prodaja veterinarskih e, lijekova na recept predstavlja pravi rizik za javno zdravstvo i zbog toga ja smatram da bi tu trebalo uvesti zabrane. Evo, to je jedna točka kojoj se u kojoj se ne, sla, slažem s Europskom komisijom. Može bilo zanimljivo da raspravimo ovdje unutar našeg doma o tome i rado bih imala podršku e, kolega po tom pitanju. Ako sada pređemo na pitanje inovacije i istraživanja, tržište veterinarskih proizvoda je e, naravno malo tržište koje je jako fragmentirano. Industrijski dionici nisu pod nisu poticani da iznose inovacije i da stavljaju inovativne proizvode na tržište. I stoga je bitno potaknuti takve inovacije, a za to su nam potrebne poticane mjere. Komisija to čini u određenoj mjeri, no imam osjećaj da bismo trebali biti ambiciozni ako želimo doista dati e, impulse za inovaciju na tom području. Stoga bih htjela proširiti razoblje zaštite podataka koje Europska komisija predlaže. Što se tiče te zaštite podataka, neću sada previše ući u detalje, ali dakle 18 godina, umjesto 14 godina, to bi moglo biti dobro rješenje, dvije godine više za zaštitu svih novih, e, više raspostavljenih vrsta, osim umjesto jedne godine, to bi također moglo biti jedno rješenje. Također bih se htjela vratiti na zabranu koja se tiče životinja koji mogu doći u prehrambeni lanac jer ako imamo rokove koji su primjereni, koji se poštuju, onda mislim da zapravo ovdje ne bismo više trebali imati problem, naravno ako pratimo da se ti propisi poštuju. Europska komisija je osim toga priznala da je možda počinila pogrešku e, kad se o tome radi i stoga mi je drago što je to ispravilo. Što se tiče farmakovigilancije, Europska komisija je iznijela izvrstan prijedlog s kojim bi se smanjio administrativni teret, to je važno. Važno je da postupak ne bude pretežak i da imamo sveukupni sustav farmakovigilancije koji će se temeljiti na, eh, na detekciji rizika. To znači da moramo naći pravilnu težu između e, farmakovigilancije, a isto tako i sigurnosti za javno zdravstvo. Zbog toga ja namjeram uvesti takvu jednu vrstu ravnoteže gdje bismo se temeljili na redovitoj procjeni e, odnosa između rizika i koristi nekog proizvoda, barem unutar prve dvije godine i isto tako da procjenjujemo rizik naspram e, povratnih informacija koje smo zadobili. U prezentaciji Europske komisije smo dobili uvid u taj novi sustav farmakovigilancije, ali mislim da je važno da nam Europska komisija doista još daje neke precizne detalje. Što se tiče centraliziranog postupka izdavanja dozvola e, dozvole za stavljanje na tržište, taj postupak je i dalje složen i rado bih da imamo doista pravi jedinstven, centraliziran sustav izdavanja odobrenja, to je dio budućnosti i u našem zakonodavstvu trebamo upravo tome težiti. No, tržište veterinarsko-medicinskih proizvoda nije tržište, dakle za ljudske proizvode postoje još mnoge razlike koje postoje i koje opravdaju da se još uvijek koristi decentraliziran postupak. Tu isto moramo naći stav koji možda nije idealan, koji nije možda ono što bismo htjeli, ali ko, s kojim bismo mogli obuhvatiti e, što, veći, e, što veću podršku. Ti postupci bi trebali biti pojednostavljeni i pristup im biti olakšan. Što se tiče zaštite okoliša, Naravno, studije o učinku su vrlo korisne, studije o učinku na okoliš. Europska komisija je iznijela nekoliko prijedloga kako bi se e, te studije aktualizirale kada je to potrebno. Mislim da bismo trebali ići još i dalje. Posljedan sustav koji je zanimljiv E, tu se radi o tome da bismo napravili monografije obaveznima. To znači studije o procjeni učinka koje se ne vežu uz proizvod nego uz molekularni sastav sve vezano uz podatke koje se tiču tih studija, a to su vrlo skupe studije za tu industrijsku granu. To bi značilo da, se, da bi se um, ti akteri trebali udružiti kako bi proizveli te studije. Mislim da s time idemo u domnom smjeru i da bismo s time mogli sniziti ove velike troškove. No, napravi tome znam da kad se radi o tim monografijama, da ih je možda teško provesti u praksu, i toga trenutno razmišljam o tome, a rado bih čula stav Europske komisije o tome. Eto, postoji još mnogo drugih točaka kojima također e, možemo razgovarati, jer je današnje izlaganje Europske komisije bilo vrlo detaljno, ali ja ne bih htjela sad ići dalje, bilo bi mi isto drago da čujem mišljenje izvjestitelja u sjeni, njihovi stavovi barem vezano uz ona pitanja za koje znamo da su već najvažnija i rado bih e, saslušala sve kolege. Hvala vam. Hvala vam. Sada prelazimo na izvjestitelj u sjeni. Ne bih vas eh, htio dovesti u stres, imam još dovoljno vremena i da ću isto tako svima da se drže pet minuta za govor. Započemo sa gospodinom Tomasom iz eh, Hvala vam gospodine predsjedavatelju ovaj prijedlog za novo zakonodavstvo na području veterinarsko-medicinskih proizvoda eh, jasno predstavlja napredak eh, prema postizanju jedinstvenog tržišta, imali bi centralizirani postupak, imali bi bazu podataka gdje bi imali popis svih veterinarsko-medicinskih proizvoda koji imaju dozvolu na području Europske unije. Harmonizacija informacija, karakteristika veterinskih proizvoda, e, zatim isto tako razdoblja, održava vremensko razdoblja. Ako zadržimo druge kanale za proizvode, onda bismo imali alternative i za ona poduzeća koja možda nemaju resurse da se prijave za centralizirano, odobrenje ili kada su lijekovi u samo usko geografsko, malo geografsko područje. Europska komisija predlaže jedinstveni postupak za autorizaciju kliničkih studija, to do sada još nije bilo pod harmonizacijom. Europska komisija postavlja rok od 60 dana za odobrenje kliničkih studija, koje su bile preko potrebne kako bi se razvojni planovi za nove lijekove što prije uspjeli provesti, a ne da moraju čekati kliničke studije. No ono što mene zabrinjava je učinak u praksi toga što Uh, uklanjamo ta razdoblja za nove proizvode unutar kliničkih studija. To, ta propis znači da bi u većini slučajeva životinje koje sudjeluju u kliničkim studijama, koje prime takve lijekove, uh, ne bi mogle uh, biti uključene u prehrambeni lanac, iako bi se rizik za korisnike smatrao vrlo malim to je veliki negativni, to mogu imati veliki negativni učinak na poticaj stavljena na tržište novih veterinarsko-medicinskih proizvoda na tržište Europske unije, uključujući i nove lijekove za, e, protiv za, nove lijekove za antibiotike. Pojednostavljeno informiranje na Europskoj uniji smatram dobrim, to bi dopustilo svim korisnicima da imaju prave informacije zajedno sa jasnoćom e, informacija. E, ove ekscesivne odredbe uz e, označavanje proizvoda smatraju se jednim od glavnih prepreka za korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda u Europi. No ipak smatram da bi bilo potrebno dozvoliti poduzećima da stave relevantne informacije iz sigurnosnih razloga na sama pakiranja, e, ali da se pritom ne prošire, prošire same odredbe o označavanju. Takvi dodatni podaci trebali bi pratiti agencije ili nacionalna nadležna tijela tijekom prijave za izdavanje odobrenja za stavljanje tržište. Zahtjevi za označavanje vezanih uz takozvanu take-back skemu moglo bi ići protivno propisima, to jest namjerama da pojednostavimo te sustave, jer bi države članice mogle biti obeslavljene da idu upravo da koriste takav sustav. Mislim da bi trebali imati harmonizaciju tih sustava u državama članicama, ali to ne bi trebalo biti sastavni dio ovog veterinarskog prijedloga. U prijedlogu ne vidimo prioritete koje postoje kada se o tome da osiguramo odgovarajuću zaštitu okoliša od veterinarsko-medicinskih proizvoda. Ono što nam treba nije da ponovno procijenimo e, čitav niz proizvoda koji već postoje, već da konsolidiramo postojeće podatke o učincima na okoliš i o učincima aktivnih tvari u tim lijekovima za koje znamo da predstavljaju rizik unutar monografskog sustava. Imamo već neke primjere eh, na području zakonodavstva Srpske unije koje bi mogli primijeniti i na veterinarsko-medicinske proizvode. Mislim da bi takav sustav stavio korak naprijed što se tiče javnog zdravstva, a isto tako i općenito zaštite okoliša. Također postoji potreba za razjašnjenjem u trenutnom prijedlogu kada se radi o e, rizicima vezanih uz okoliš e, i procjenom tih rizika za generičke proizvode kako bi se osigurali da nemamo skupih i beskorisnih e, udvostručenja studija bez ikakvih koristi kada se radi o tome da se smanji rizik. Ja se slažem za ideju harmonizacije ovih lijekova, no kako se to predlaže, dakle po kategorijama lijekova, čini mi se praktički i etički i problematičnim. Mislim da bismo trebali razmotriti uđenje jednog drugog sustava. Korištenje veterinarsko-medijskih proizvoda za vrste koje su izvan opsega trenutnog e, sustava stavljene na tržište, mogu bi uključivati i e, upotrebu e, lijekova za ljude kada se radi o antibioticama, prije svega kada se radi o generičkim lijekovima koji su povoljnije cijene. Sve to moglo bi ići na uštrb veterinarsko-medicinskim lijekovima na tržištu i moglo bi imati negativan učinak na razvoj novih vrsta antibiotika na veterinarskom tržištu. A treba isto tako spomenuti da će to vršiti pritisak na veterinare kada se radi o tome koje lijekove propisuju. Mm, imam isto tako određenu zadršku vezanu uz stari sustav, takozvani cascade sustav i stoga predlažem jedan hibridni sustav e, što se tiče korištenja veterinarsko-medijskih lijekova u nepropisane svrhe. Mislim da bismo to trebali razviti. Što se tiče prodaje putem interneta, E, načelo prodaje putem interneta za prodaju veterinarsko-medijskih proizvoda, to je nešto što cijenim, no bojim se da ne postoji dovoljno mjera koje, imamo u trenutnom prijedlogu, da imamo kontrolirano okruženje za taj način distribucije, prije svega kada se radi upravo o antibioticima. Prikupljanje podataka o prodaji i korištenju e, antimikrobnih e, lijekova, kada govorimo o medicinsko-veterinarskim proizvodima, mogli bi se možda uključiti u prijedlog um, uredbe uh, dakle kada govorimo o prodaji na internetu. Sve u svemu bi ovaj prijedlog trebao potaknuti razvoj, ali i raspoloživost veterinarsko-medicinskih lijekova na području Europske unije, uzevši da je veterinarsko medicinsko tržište vrlo posebno. Trebali bi dati prijednost tehničkim podacima kada se radi o novom razvoju proizvoda, na primjer za nove vrste ili za nove vrste korištenja. Pozdravljam poboljšanja predložena za sustav farmakovigilancije prema novom prijedlogu. Taj će sustav bolje odgovarati resursima i rizicima koji su su karakteristični za takve vrste um, lijekova i za to, taj sektor. Hvala. Hvala vam gospodine Tanasesko. Sada prelazimo na izvestitelju u ime kluba ECR-a gospodin Pjeha. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ja sam sa zanimanjem i zadovoljstvom uh, pratio ovu mogućnost da jednim zakonodavnim dokumentom ujedinamo sve ove odredbe o veterinarsko-medicinskim proizvodom i stoga zahvaljujem Europskoj komisiji. Koliko svačam, mi smo sada u preliminarnoj fazi vezno uz nacrt, pa možemo još dobiti neka objašnjenja, neka poboljšanja, a ne samo da se na amandmane. Koliko sam shvatio, radi se ovdje da želimo poboljšati e, sigurnost e, kako životinja, tako i ljudi. U ovom prijedlogu imamo neke mjere koje bi išle u smjeru snižavanja zahtjeva za razna poduzeća. Postoji značajna snižavanja zahtjeva, na primjer vezano uz e, izvješćivanje. Isto tako se malo razvodnjava regulativa vezanih uz e, stavljanje na tržištu. Mislim da nećemo s time povećati sigurnost na tržištu, baš naprotiv, mislim da ćemo ju, sniziti. I još jedna vrlo važna stvar, Europska komisija kaže da su veterinarsko-medijski proizvodi relativno skupi te kaže da bi se cijene trebale sniziti zahvaljujući ovom uredbom. No ovo što ovdje čitamo o inovaciji je zabrinjavajuće. Inovacija je uvijek e, vrlo složena stvar, vrlo teška stvar, ali vrlo važna, na primjer, kada govorimo o razvoju e, antimikrobnih lijekova. No, Europska komisija uvijek iznova ponavlja jednu stvar, a to je da imamo produljena razdoblja zaštite podataka, pa tako ovdje imamo prijedloge za takva produženja. E, no, molim se imati na umu da su cijene lijekova jako vezane uz ono što se događa na tržištu generičkih lijekova. I mislim da ove mjere koje su ovdje predložene neće nužno dovesti do snižavanja cijena. Možemo li potaknuti inovaciju možda na neki drugi način? možemo li razmišljati o patentnom pravu ili o izradi marka, možda bismo trebali e, raditi na nekim novim rješenjima za ovo. Nakon što sam pročitao ovaj nacrt prijedloga, čini mi se da po pitanju distribucije veterinarsko-medicinskih proizvoda, prije svega onih koji će se koristiti na terenu Mm, na životinjama, da ćemo imati stručnjaka za lijekove. Šta to znači stručnjak za lijekove? Pa to je veterinar. To su veterinari u državnom članicama. Ne znam što se radi kada se koristi ovakav naziv. To mi se čini malo rizičnim. To mi se čini kao da govorimo o specijalistu za, na primjer, ljudsko liječenje, ali da pritom ne mislimo nužno na, baš na doktora, a ovdje se radi o javnom zdravlju, ovdje se o životinskom zdravlju i vrlo je rizično imati ovakav naziv koji otvara stražnja vrata nekim drugim stvarima. Nije mi jasno o čemu se točno tu radi. Imamo mnogo pitanja vezano za ovu uredbu o kojima ćemo raspravljati. Mislim da ćemo htjeti uvesti neka poboljšanja i podnijeti neke amandmane, pa mi dopustite samo da izrazim neko, neke od svojih zadrški vezano uz ovaj prijedlog. Nakon ovog prvotnog čitanja u članku 1.04 e, stavak 3 tu se govori o maloj količini veterinarsko-medijskih proizvoda. Što to znači? li to 5 tona, ili to 1 gram? Koja je tu mjera? Sad imamo e, tu isto tako i razdoblje za zadržavanje e, podataka. Predlaže se tri godine za zadržavanje dokumentacije, a ta dokumentacija je iznimno važna zato što nam ona omogućava da reagiramo ako dođe do nus pojava e, ili ako dođe do nekih e, neželjenih učinaka. Mislim da to razdoblje stoga nije dovoljno dugo. Još jedna stvar koja me zabrinjava je ovo pitanje prodaje na internetu. Naravno da je to vrlo važan kanal, ali ako dopustimo da se na internetu prodaju veterinarsko proizvode, proizvode, je to samo po sebi u redu, ali što je sa kontrolom, s nadzorom? Vrlo je teško e, nadzirati taj distribucijski kanal na način koji će biti dovoljno učinkovit e, i s kojim ćemo moći osigurati zaštitu zaštitu životinja ljudi, a to je ono o čemu se ovdje radi u ovom dokumentu. I još nešto što bismo trebali detaljno objasniti su e, recepti. Koje informacije trebaju stajati na veterinarskim receptima? Ovdje se želi postići manje, pa, manje birokracije, dakle, pitam se hoće li to biti paneuropski recept ili će biti kodificiran u okviru zakonodavstva država članica. To je to od mene. Ovo su samo moja prvotna razmišljanja o ovom dokumentu. Mislim da je ovo dobro štivo za razmišljanje, a za zaključak dopustim mi da kažem da mi se sviđa ideja da su svi ovi važni propisi za veterinarsko medicinske proizvode obuhvaćeni u jednom jedinstvenom e, dokumentu. Na posljedku znamo da ako imamo nekoordinirano korištenje ovakvih lijekova, kada se radi o životinjama koje se uzgajaju, da to može biti, imati vrlo negativan učinak na ljudsko zdravlje, na ljude. Hvala vam. Hvala. Zamolio bih članove odbora da se pridržavaju predložene ograničenja od pet minuta. A sada prelazimo na izvjestitelja u sjeni, odnosno izvjestiteljicu u sjeni u ime kluba ALDE, gospođu Paulsen. Hvala vam lijepo. Želim zahvaliti i komisiji jer je konačno iznijela ovaj prijedlog. Parlament, e, odbori Envi i Agri su već 2011. i 2012. tražili takav prijedlog, zato jer dvije trećne naših postojećih lijekova se koriste u veterinarskoj medicini. Slažem se sa 50% onoga što je rekla gospođa Grostet. Mislim da su definicije u ovom prijedlogu vrlo neprecizne. Te definicije treba doraditi. I također treba doraditi i samo formulaciju teksta u brojnim područjima. Ono što je napisano je vrlo površinsko. Da, pojednostavljenje to je u redu, ali pojednostavljenje nećemo ostvariti tako što ćemo komplicirati dodatno uvjete za korištenje novih lijekova. E, jedna radna skupina ili jedna koordinacijska skupina tijela nadležnih za izdavanje dozvola, pa ne znam da li bi to pojednostavnilo stvari zato jer onda bismo imali udvostručenje posla. Treba nam jedno nacionalno tijelo za izdavanje dozvola i također jedno jedinstveno tijelo za izdavanje dozvola na europskoj razini. Naime, mala i srednja poduzeća trebaju imati sugovornika na nacionalnoj razini, na razini ispod europske i to jedinstvenog sugovornika kako bismo pojasnili i pojednostavnili cijeli sustav. Mislim da na tome treba još mnogo poraziti. Sada prelazim na jedno od najvažnijih pitanja koje se tiče budućnosti ljudskog zdravlja i javnog zdravlja, odnosno antimikropsku otpornost. Antimikropska otpornost je zapravo pogrešan izraz zato jer govorimo isključivo o antibioticima koji se služe za iskorjenjivanje bakterija. Dakle, ovo nije točan pojam. Gospođa Grostet ima pravo kada kaže da antibiotik koji se koristi prije dijagnoze ne smijemo dopustiti kao opću profilaksu, niti metafilaksu. prije izdavanja dopuštenja za takve antibiotike treba postojati i jedna temeljna dijagnoza. Tu bismo trebali također doraditi jednu strožu definiciju. Online prodaja svih antimikropskih lijekova i također imunoloških lijekova je još uvijek nešto što treba staviti pod upitnik. I postoji tu još jedno pitanje koje nisam dobro razumjela zapravo. I zapravo su tu rješenja različita od jedne do druge zemlje članice. Naime, imamo jednog stručnjaka za ljudsko zdravlje, liječnika. I taj liječnik ili liječnica živi od svoje e, stručnosti i također od svojeg rada koji radi na temelju svog znanja. Jedan veterinar ima isti akademski status i iste kvalifikacije. Odnosno jednako vrijedne kvalifikacije. No, Čini se da veterinari preživljavaju od prodaje lijekova jer se ne mogu uzdržavati od svog vlastitog rada i zato bi trebala, trebali prijeći na prodaju lijekova. Evo to ne razumijem i molim da mi to objasnite. Thank you very much, Hvala gospođo Paulsen i hvala vam na tome što ste se pridržavali zadanog vremena, a sada prelazimo na gospođu Kilonen koja je izvjestiteljica u sjeni u ime kluba GUE esittelystä. Lähtökohta <clears throat> kaikki. Hvala lijepo, zahvaljujem komisiji na izlaganju. Polazišna točka mora biti prevencija. Prije nego što se krene u uporabu veterinarskih lijekova. No, nažalost, prevencija nije uvijek moguća. Također postoji pitanje otpornosti na mikrobe, antimikrobnu otpornost. Ovdje imamo odredbe koje se tiču razvoja veterinarskih lijekova i njihove uporabe. Smatram da nam trebaju jasne odredbe kada je riječ o tome kako će se koristiti ta vrsta proizvoda nije dovoljno da samo uređujemo kako će ti proizvodi biti stavljeni u promet. Kada govorimo o upotrebi proizvoda koji se, odnosno lijekova koji se koriste u neku svrhu koja nije propisana tim lijekom, to su članci 115 do 117, bitno je da se izvrši evaluacija takvih generičkih proizvoda, ali uz pomoć veterinara. Dakle, veterinari moraju biti zaduženi za takvu evaluaciju i mora postojati mogućnost da se sagledaju ostale alternative. Uporaba takvih proizvoda mora biti sigurna za zdravlje životinja i dakle konkretnih životinskih eh, vrsta o kojima se radi. E, komisija to mora imati u vidu, no zanimalo bi me da bi predstavnik komisije nešto detaljnije kaže o tome. Zatim, treba li voditi računa o sigurnoj uporabi e, lijekova koji se koriste u svrhu koja nije propisana tim lijekom. Dakle, Bojim se da ćemo ovdje imati još više birokracije, a cilj ovog zakonskog prijedloga je smanjenje administrativnog opterećenja. Zatim e, postavlja se pitanje što je sa praćenjem i prodajom veterinarskih proizvoda. Veterinari bi trebali pratiti e, prodaju lijekova, e, posebno kada je riječ o internetskoj prodaji. Dakle, ti u svakom slučaju proizvodi moraju udovoljiti zahtjevima sigurnosti i moraju se izdavati uz e, veterinarski recept. Veterinari također mogu prodavati lijekove uzgajivačima E, životinja, što je dobra stvar. No pitanje je hoće li se ti proizvodi moći prodavati samo životinjama za koje skrbi taj veterinar. E, dakle, u tom slučaju bi prodaja bila ciljana. E, postoji još jedno pitanje koje se nadovezuje na temu administrativnog opterećenja. Moramo biti svjesni da su dostupni još i neki drugi proizvodi za koje treba tražiti odobrenje i zamolit ću komisiju zašto smo došli do takvih propisa, kako do toga došlo. I na kraju se postavlja pitanje uvoza veterinarskih lijekova i njihove klasifikacije. Ovdje se predlaže sustav koji podsjeća na ono što već imamo za druge lijekove no pitam se može li to dovesti do krive uporabe veterinarskih lijekova. Možda bi bilo dobro da se ponovno razmotre odredbe tog članka, da se izbjegne da ne dođe do e, krive uporabe tih proizvoda i kod ljudi. Hvala. I gospodin Weissing, izvjestitelj u sjeni ime zelenih. Drage kolege i kolegice, Moram reći da sam malo razočaran zbog prijedloga komisije smo ovdje zapravo imali šansu da e, govorimo o najvećem problemu prime medicinsko-medicinskim proizvodima. To je masivna zloupotreba antibiotika. Nažalost, Europska komisija na to potrošila samo zadnju minutu svog izlaganja, a inače Europska komisija želi imati više inovacija, više konkurentnosti, smanjenje administrativnih tereta, Mislim, to sve može biti uključeno u, to, ali na posljedku moramo imati tu i plan za postupno smanjivanje korištenja antibiotika. A o tome ništa ne piše u prijedlogu komisije. Mislim da bismo nekoliko točaka trebali, ponoviti. U EU prema statistici komisije imamo 25.000 tisuća smrtnih slučajeva zbog antimikrobne otpornosti. To je samo procjena to je povezano i sa antibioticima za životinje. Jer se veliki broj, dakle preko 13.000 tona takvih lijekova koristi za životinje, a isto tako i velik broj za ljude. A to je nešto što Europska komisija uopće s ovime ne pokušava riješiti. Isto tako se ne bavimo pitanjem koje bi zapravo trebalo biti sama srž, što je metafilaktička uporeba antibiotika, naravno, na, na primjer, pri e, uzgoju životinja. Rekli ste da profilaktička upotreba mora biti zabranjena, ali tu zabranu već imamo, a unutar tome imamo veliku zlouporabu e, takve uporabe tih lijekova i profilaktički se koriste lijekovi, a metafilaktički uopće nemamo ograničenja. Dakle, ako je neka životinja u e, bolesna, onda se mogu liječiti sve druge životinje u toj istoj štali, a da se ne gleda na ciljenu upotrebu antibiotika tu, dakle isto tako moramo biti neka ograničenja. Također se želimo osvrnuti na to da bi se uloga veterinara trebala smatrati na više kritičan način, jer veterinari žive i od prodaje lijekova, to je u mnogim državama članicama tako i zbog toga veterinari na posljedku imaju interes u tome da prodaju te lijekove time se i više zarađuju. Dakle, njima nije u interesu prodavati manje. Tu moramo isto tako izmišljati o ograničavanjima. Također sam pomalo razočaran zbog toga što se nismo dovoljno bavili sa um, učinkom veterinarsko-medijskih lijekova, ali posebno antibiotika na okoliš, jer se trenutno i u podzemnim vodama može ustvrditi određena količina antibiotika. Mislim da je to samo Eh, vrh eh, ledenjaka, eh, to što se ustvrdilo. Dakle, moramo imati i snažne procjene, redovite procjene tog fenomena. I još nešto, to su i svi govornici naglasili, internetska prodaja putem internetskih postupaka. To nije prihvatljivo ako želimo sami jače kontrolirati taj postupak. Tko će to na kraju dana kontrolirati? Mislim da je ovo krivi put, a krivi je put tako reći da ćemo dati neograničena e, odobrenja za veterinarsko-medicinske lijekove. Mislim, to je nemoguće. Mi svakim danom imamo sve više saznanja i ne možemo e, neograničeno dopustiti izdavanje određenog lijeka, jer bismo inače mogli zapisati u poteškoće kada dobimo nova saznanja. A isto tako, e, rezervni antibiotici, da, njihovu upotrebu trebamo ograničiti na području veterinarskog liječenja, no zapravo to meni nije dovoljno. Rezervni antibiotici mislim da ne bi trebalo uopće ovdje e, ništa se, se ne pojavljivati zato što bi to trebala biti zadnja mjera. Tu se pitam isto tako zašto ne uvedemo neka stroga ograničenja, zašto to ovako kako, kako jest. Dakle, što se tiče ovog paketa, mislim da nam preostaje dosta posla i da bismo trebali same temelje tog prijedloga proispitati. Ne radi se o tome da uvedemo brže, bolje mjere, da smanjimo administrativni teret, već se radi o tome da cijelo to područje bolje kontroliramo, da ograničimo upotrebu određenih veterinarskih medicinskih lijekova, posebice vezanih uz antibiotika, a to je nešto što nedostaje ovom paketu. Hvala lijepa. Hvala vam. I na kraju klub e FDD, gospodin Pedičini. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa prvi dojam koji sam stekao čitajući ovaj preliminarni nacrt je da se otvara golem prostor prodaje jednom tržištu koje još nije dovoljno istraženo i nije dovoljno iskorišteno. A čini se da sada postoji jedan nacrt iskorištavanja ovog tržišta u odnosu na prošlost, kada se to nije dovoljno činilo. Cilj industrije je očito stvaranje jednog jedinstvenog tržišta BMP-ova, a naš je cilj očuvati dobrobit životinja i ljudi i isto tako prelazak sa masovnog liječenja na liječenje pojedinih životinja, pojedinačnih životinja. I zbog toga imamo dosta nedoumica u vezi sa ovim prijedlogom čini nam se da e, prijedlog previše ide u prilog farmaceutskom sektoru. Dakle, kao što sam rekao, otvara se prostor tržištu sa malobrojnim ograničenjima, a to povlači i opasnosti po zdravlje, čak i zdravlje ljudi. Slažem se sa izvjestiteljem u sjeni zelenih e, koja kaže da zapravo treba usporiti neke pretpostavke samoga prijedloga, odnosno treba li doista povećavati raspoloživost lijekova gdje su podaci koji to dokazuju i zapravo sa kojeg stajališta treba poboljšati položivo sa stajališta tržišta ili sa e, aspekta nedovoljno zdravlja ili životinja ili ljudi. I ako je to tako, za koje to sektore vrijedi ili vrijedi li to općenito, jer mi zapravo propitujemo ovo e, postavku. I također Imamo i nedoumice u vezi sa korištenjem lijekova za profilaksu i tu se slažemo i sa generalnim stavom parlamenta, a također i sa gospođom Paulsen. Kada primijeniti profilaktičku upotrebu i u kojim uvjetima? Jer tu dovodimo u opasnost i ljudsko zdravlje. Jesmo li sigurni da treba izdavati dozvole neograničeno? Ne smatramo li možda da će to biti odredba koja će se pokazati nepovratnom ako se ispostave u budućnosti da je došlo do određenih negativnih posljedica i koje su uvjeti za korištenje off-label, odnosno korištenje lijekova za svrhe koje nisu predviđene dozvolom. Dakle, to je korištenje lijekova izvan okvira samog recepta, dakle za svaku lijek postoji i korištenje, odnosno namjena koja se temelji na evidence-based medicine. Ja osim toga postoji mogućnost korištenja istog lijeka za druge svrhe i to je off-label i također tu je pitanje i generičnost lijeka, ali to je sasvim nešto drugo. Dakle, u ovom slučaju, ako govorimo o generičkim i sličnim lijekovima, hoće li se dopustiti slobodna prodaja bez ikakvih ograničenja. Ja ne vidim negativnih posljedica korištenja generičkih ili sličnih lijekova. Čini mi se da izvjestitelj smatra da treba uvesti i izdavanje dozvola za molekulu, a ne za proizvod određenog brenda i s time se slažem. I na kraju napomena o istraživanju. Jesu li predviđene i poticaji za prave inovacije. Naglašavam prave inovacije jer znate da se u području ljudskog zdravstva dopuštaju samo mali koraci, ali ne predviđa se istraživanje jednog potpuno novog lijeka. I postoje li ograničenja ovakvim e, razradama postojećeg lijeka? Mi želimo da se provede mjere kako bi se e, spriječilo i prodor farmaceutskih kompanija u veterinarsko tržište u onoj mjeri u kojem imaju i u tržištu humane medicine, zato jer farmaceutske kompanije koriste patente kako bi iskoristile tu svoju moć i e, proizvoljno podižu cijene lijekova. Dakle, koje su tu mjere prisutne kako bi se izbjeglo iskrivljavanje tržišnog natjecanja i u području zdravstva. Hvala vam. Hvala gospodine Pedičini. Sada i zastupnici mogu uzeti riječ u raspravi. Šestor zastupnika se javilo za riječ. Želi li se još ko javiti za riječ? Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, onda ovdje zaključujem popis onih koji su se javili. Počinjemo sa gospodinom Lizom. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju, hvala Europskoj komisiji i svima onima koji su zadovoljni na izradi ovog prijedloga. Još jednom želim zahvaliti prethodnom povjereniku Toniju Borgu zbog toga što je on iznio taj prijedlog. To je bio isti dan to je bio dan kada je taj plan pao pomalo u drugi plan, zato što je to bio i dan kada je Jean-Claude Juncker predstavio svoju novu komisiju. To je šteta zato što je to jedan od najvažnijih prijedloga koje trenutno uopće imamo na području zdravlja. Rekao bih, e, osim e, one teme koje još očekujemo od vijeće, dakle medicinski proizvod je to zapravo najvažniji trenutni zakonodavni prijedlog koji imamo u Europskom parlamentu. Srdačno zahvaljujem François Gostet na njenom radu e, koje, je već obavila na ovom prijedlogu. Mislim da je ona već identificirala neke ta poboljšanja koja su potrebna. Ovaj prijedlog je dobar temelj, ali François Grosset ima prava, pravo kada kaže da još moramo to malo fino razraditi. Ja načelno podržavam cilj da imamo bolje unutarnje tržište pa i za veterinarsko-medicinske proizvode i to bi bilo i moje prvo pitanje u Pučanarskoj komisiji. U potpunosti s pravom govorimo, no, mnogi od nas, o antibioticima, no rado bih saznala od Europske komisije koji su to drugi važni lijekovi za životinje kojima se bavimo u ovom prijedlogu i gdje postoje e, drugačija drugačije razmišljanja, ne ona koja postoje kod antibiotika, već e, dakle e, lijekovi za koje ne razmišljamo na sličan način kao antibiotike. To su bila moja prva pitanja. A sada bih rekao baš nešto o antimikrobnoj otpornosti. Uh, na ono što rekao gospodin Hojsling, imamo veliki problem prema procjeninama svjetske e, zdravstvene organizacija ima 25 tisuća smrtnih slučajeva u Europskoj uniji zbog antimikrobne otpornosti, zbog toga što se bolesti ne mogu e, izliječiti. Možda je pravi broj još i veći. François Grostet kolega Federle iz odbora Agrite i ja smo imali jednu raspravu pri ručku gdje smo rekli da bi taj broj mogao biti čak još i veći. No mislim da treba reći isto tako da tih 25.000 smrtnih slučajeva ne prouzročuje samo zlouporaba na području korištenja veterinarskih lijekova, to je samo jedan dio i na području e, ljudske upotrebe tih lijekova isto nemamo dostatnu odgovornost e, s tim u vezi. U poljoprivredi imamo problem, postoje studije, na primjer pri uzgoju peradi, 90% E, dakle, pil, pilića, a oni se tove samo 35 do 40 dana, da 90% njih zaprime antibiotike. Evo, dakle, ako, na primjer, imamo tu 100 ljudi u ovoj durani, ako e, bi u proteklih e, mjesec dana 90% nas zaprimilo antibiotika onda bismo mi za nas rekli da načelno imamo problem. Dakle, Ovaj pristup Europske komisije je dobar, postoje neke mjere vezane uz kontrolu korištenja antibiotika i ja te u potpunosti podržavam. Ja se slažem s Fransku steti da bismo ih trebali malo bolje opisati. Ono što mene zabrinjava je prije svega ovo pitanje e, rezervnih antibiotika. Postoje neki antibiotici koji su potrebni e, za korištenje kod ljudi kao posljedna mjera. Njih bi trebali ograničiti na području veterinarsko-medicinskih proizvoda. Europska komisija želi to napraviti pomoću E, delegiranog akta. Ja mislim da bismo se trebali s time vrlo detaljno pozabaviti. Industrija i poljoprivrednici već prosvjeduju zbog svojih interesa, ali tu imamo veliki problem za javno zdravstvo. To je toliko političko pitanje da bih zapravo još htio detaljnije znati koje bismo antibiotike zabranili pri upotrebi uh, kod veterinarskog korištenja koje bismo ograničili i tako dalje, da bismo mogli možda zajedno složiti popis. Ne znam možemo li u tome uspjeti, ali rado bih znao što komisija namjerava napraviti. Za kraj još dva pitanja upućena komisiji. Istodobno raspravljamo i e, o jednom nacrtu koje kod nas u Enviju izrađuje Norbert Lins vezan uz e, ljekove u sklopu stočne hrane. Ja sam nedavno razgovarao s jednim slučajkom gdje sam postavio pitanje zašto nam je uopće potrebna ta stočna hrana koja sadrži lijekove. Postoji li smisao, e, neki određen smisao da se antibiotika pridodaju stočnoj hrani? Mi to možemo bolje napraviti putem, na primjer, vode. Zašto ne bismo te lijekove stavljali u vodu? To bi bilo lakše za životinje. Zašto moramo uopće imati stočnu hranu koja sadrži ljekove? To mi nije jasno. I zadnje pitanje, znam da je to dosta široko pitanje, ali to pitanje moramo postaviti. Ako je glavni problem kojeg imamo ne onaj u veterinarskoj medicini, nego u ljudskoj medicini. Zašto ne uvedemo europski neke propise vezanih kog izničavanje upotrebe antibiotika za ljude. Imamo ovo izvješće. François Gostet je radila ovo izvješće na temelju članka 114 i 168. To je nešto što se tiče javnog zdravlja i dakle to se može koristiti i za e, razmišljanje o upotrebi ovakvih lijekova za ljude. I neki s pravom kažu, zašto moramo sve kod nas do, u detalje dokumentirati e, kada se radi o ovim veterinarskim proizvodima, da, ali onda bismo mogli to napraviti možda za ljude. E, ta pravna osnova je dobra zato što članak 114 i 168 ne vrijede samo za upotrebu kod životinja, nego i upotrebu kod ljudi. Danas slavimo 50 godina europske politike za lijekove, Europska komisija bi trebala razmišljati upravo o tome, a trebali bi razmišljati i o ovoj, ovom pitanju vezanog antibiotika od ljudi. Hvala. Hvala gospodine Lize. Zamolio bih uvažene zastupnike da prihvate ograničenje od tri minute. E, gospodin, gospođa Kademoza ima sljedeća riječ. Hvala lijepa. Htjela bih komentirati pitanje antibiotika i otpornosti na iste. Gospođa Paulsen je spomenula da bi veterinari trebali preživljavati zahvaljujući prodaji lijekova na recept dok liječnici to ne zarađuju na taj način i mislim da je to ključno pitanje. Mislim da bismo trebali razmotriti uvođenje jedne europske zaprane prodaje lijekova u veterinarskim ordinacijama. Mi smo u Danskoj uveli tu zabranu 96. godine i iznenada je potrošnja antibiotika u poljoprivredi pala za 40%. Naravno, tu postoji i određeni kontekst, odnosno ako postoje i financijski poticaj za propisivanje određenih lijekova, naravno da će to ljudi činiti. No, mislim da ne bismo trebali dakle, potkopavati načine zarade veterinara, Naravno da oni moraju ostvariti pristojan život, ali trebamo razmisliti o drugim načinima. Ovdje govorimo o dobrobiti životinja, a i o našem zdravlju i dobrobiti. Dakle, mislim da bismo trebali zauzeti jedan drastični stav. Evo, to je ono što sam htjela reći. Hvala. Hvala. E, Švajev-Pirik ima sljedeća riječ. Hvala lijepa. Imam nekoliko pitanja. Korištenje antibiotika može dovesti do povećanja otpornosti, ali također može suspiti i širenje nekih bolesti koje mogu prijeći na ljude. Je li namjera komisije zabraniti upotrebu antibiotika u veterinarskoj medicini? Kako možemo uvesti jednu takvu mjeru? Ja se s time ne bih složila. Osim toga, E, što komisija misli o upotrebi homeopatskih lijekova. U Nizozemskoj se doista bavimo mnogo tim sektorom u praksi. Osim toga, u prijedlogu komisije stoji da neprimjerena upotreba antibiotika se ne smije dopustiti, no treba definirati što je to neprimjerena upotreba, jer to nije utvrđeno. I na kraju u Nizozemskoj već godinama u suradnji sa ministarstvom i sa poljoprivrednicima provodimo razmjenu informacija na širokoj razini i znam da će e, nizozemska upravo postaviti to pitanje predsjedništvu vijeća. Dakle, važno je imati zdrave ljude, ali i zdrave životinje. Hvala, gospođa Rivaci. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela uputiti poruku komisiji i reći da pojednostavljenje ne znači ujedno i deregulacija. Kada govorimo o raspoloživosti, o čemu je tu riječ? Dakle, nedostaje ljekova, treba ih proizvoditi više kako bismo mogli odgovoriti na zahtjeve koje pred nas postavlja zdravlje životinja. Ili to znači da treba omogućiti pristup lijekovima u odnosu na neke cijene. Naime, kako bi se to moglo više koristiti. Mislim da je najvažnije da imamo transparentnost u području kliničkih ispitivanja. Govori se o pojednostavljivanju farmakovigilancije. O čemu je tu riječ? Pogledajte što se događa sa uzgojem lososa. To se događa vrlo intenzivno i taj losos ima uš što e, zapravo uništava životinje i onda se stavlja farmaceutski proizvod koji je zabranjen e, za uporabu na kopnu. Dakle, mislite li da postoje studije o tome, postoje li studije utjecaju između životinja i čovjeka? Vidimo šta se dogodilo sa konskim mesom, davali su se protuupalni lijekovi i onda je rečeno pazite nemojte jesti to meso budući da to može utjecati na zdravlje čovjeka. Dakle, kada govorimo o farmakovigilanciji i životinjama, mislim da smo uistinu na početnoj točki, na nultoj točki. Dakle, treba povećati farmakovigilanciju. Zatim se spominju inovacije. Što se ovdje nudi u vidu inovacija? Nude se patenti, što ponovno daje monopol farmaceutskim laboratorijima. Kao što smo čuli od e, kolege iz ECR-a, trebali bismo imati druge mogućnosti, javno-privatna partnerstva gdje se pomaže u razvoju inovacija kod lijekova, ali istovremeno lijekovi postaju e, su e, raspoloživi, a nemamo sustav patenata. Zatim, e, što se tiče prodaje, čuli smo od kolegice iz Danske, kako očekujete od veterinara da postavljaju dijagnozu i da istovremeno izdaju recepte za lijekove? Tu postoji sukob interesa neću dovoditi u pitanje, e, međutim ako netko ne da, e, ako neki veterinar neće dati profilaktički lijekove, onda će se pronaći neki drugi veterinar koji će to biti spreman učiniti. Slažem se s kolegicom Grostet, ne možemo istovremeno reći da ćemo raditi na smanjenju uporabe veterinarskih lijekova i e, poticati isto to jer ono što će se dogoditi je ako se potiče internetska prodaja, ljudi će kupovati na internetu. Zatim borba protiv eh, antimikropske otpornosti. Da, kolega kaže to nema veze sa uzgom životinja, ali nemojte se dati zavrati. pronalaze se antibiotici u raznim vrstama eh, životinja koje se uzgajaju i tako se stvaraju bakterije koje su otporne na antibiotike prilikom samog uzgoja. U tome je problem. Osim toga nitko ne spominje fagoterapiju. Kada govorimo o inovacijama moramo raditi na razvoju fagoterapije, dakle korištenje virusa koje će uništiti bakterije bez da se pribjegava antibioticima. I na kraju, gospođo Grostet, vi ste rekli da bi bilo bolje da se koriste djelatne tvari. No, mislim da tu moramo biti oprezni. Prve studije, e, nakon što smo imali E, estrogen koji se koristio kod riba upravo se našao u e, farmaceutskim laboratorijima. Dakle, došlo je do promjena u ekosustavu. Dakle, potrebne su studije utjecaja na okoliš. Osim stoga, djelatna tvar, kod djelatne tvari moramo vidjeti koje su dodatne tvari, budući da je to ono što pojačava djelovanje e, lijeka u ekosustavu i zato moramo imati bolje studije utjecaja na okoliš. Hvala, sljedeći ima riječ gospodin Florenc. Da, hvala. Ja se zapravo nisam mislio danas javiti na ovu temu, ali čuo sam neka javljanja gdje su mi se malo nako stješili, nako kosa. Ja sam poljoprivrednik, e, ja sam se 28 godina bavio sa svinjama s četiri noge i ja ne mogu negirati da previše koristimo antibiotike. No kada čujem ovo javljeno za riječ, onda ipak imam dojam da neki ne žele prihvatiti međusobnu povezanost. Ako danas odite u veliki supermarket e, u Njemačkoj i za 2,99 eura možete kupiti cijelo pile, onda mi trebate objasniti kako je do toga došlo. Prije 40 godina sam počeo sa 100 svinja, a 28 godina kasnije sam prestao se baviti time sa 1000 svinja. Tih 1000 svinja mi je bilo potrebno kako bih prehranio svoju obitelj. Ne zato što sam bio e, ambiciozan, zato što su se u posljednjih 30 godina konstantno cijene snižavale. Danas bi moj sin, kada bi, kada bih se htio baviti svinjogojstvom, trebao imati 4000 životinja kako bi prehranio svoju obitelj sa jedno ili dvoje djece i to na sreću ne čini. Dakle, pitanje je tko zapravo tjera poljoprivrednike u takvu masovnu proizvodnju. Pa to sigurno nisu poljoprivrednici. Pitajte nizozemske kolege eh, kako imaju bliske odnose sa svojim bankama zato što su svi masivno zaduženi, a i njemački povjednici također. Dakle, malo bi opreznije o ovome raspravljao i malo bih se pitao ne bismo li konačno trebali e, postići pravednu cijenu, ali ne znam kako bi se ta ona definirala. Što se tiče smanjenja upotreba antibiotika, ja u potpunosti potpisujem sve što su rekli Petra Liza i François Grostet, no reći da ćemo zabraniti sve to to je prejednostavno. Više bismo trebali pripaziti na to zašto moramo koristiti uopće te antibiotike i tu se ponovno vratimo na te brojke. Ako go, godišnje imate 5000 svinja, onda otprilike svaki tjedan trebate stotinu novih svinja koji dolaze iz 15 različitih e, mjesta i zatim se izbije bolest. Te svinje dolaze iz različitih e, obitelji bakterija, svi ih stavite u istu što li onda se bolest razvija. I onda petaliza liza ne mora postavljati pitanje zašto to miješamo u sočnu hranu. Zato što je infekcija stalno prisutna. Dakle, moramo e, se moramo pripaziti na obrazovanje, školovanje, ali i na načine uzdržavanja. Ako nemate dobar, dobre uvjete za uzdržavanje, ako ako ne možete imati dostatan prostor, onda već sami s time se izlažete bolestima. Dakle, moramo vidjeti kako bismo poljoprivrednice mogli omogućiti da same proizvode hranu koju koriste. Ako je to još moguće, a ja u to sumnjam. Thank you. Hvala. Hvala. sljedeći govornik je gospodin tri minute. Hvala. Mislim da imam dva pitanja za predstavnika komisije. Moje prvo pitanje odnosi se na područje krmiva koje je obogaćeno lijekovima. Možda neki u ovom odboru znaju da sada razrađujemo zapravo mišljenja o određenim zakonodavnim aktima koje predlaže komisija o takvom krmivu. Mislim da tu postoje velike sličnosti između ovog sadašnjeg predmeta i ovog predmeta o krmivima koje će doći na naše stolove u rujnu ili listopadu. Pitanje je Kakva korelacija smatra da, e, komisija smatra da postoji između ta dva predmeta i ne bismo li možda trebali to podvesti pod jednu kapu? I drugo pitanje je malo opširnije. Ono što mi ovdje činimo je e, zapravo da se bavimo nekakvim okvirnim zakonodavstvom, a to se odnosi na europsko tržište kao takvo. Je li ova sadašnja inicijativa dio pregovora o TTIP-u i igra li to ikakvu ulogu u međunarodnoj trgovini, naročito između Europe i SAD-a? I i kakve perspektive komisija prepoznaje, odnosno mogućnosti da se ova tematika uvede u pregovore. Hvala. Gospođa Kadenbach je se javila za riječ. Da, nakon što se zapravo nije htio javiti gospodin Florenca, ipak e, je to učinio su mi njegove izjave e, su njegove izjave dovele do toga da reagiram na to jer ja jako cijenim njegove iskustva iz prakse, no ova današnja rasprava je pojačala moj utisak da s tim odobrenjima, sa lakim pristupom antibioticima, e, zato što onaj tko liječi ujedno izdaje recepte, a i ova prodaja protiv interneta, da s time nećemo do, doprinijeti do tome da se taj začarani krug ikad prekine, jer to da masovni uzgoj životinje, njemu je potrebno da koristi takve lijekove pa i u stočnoj hrani i inače i netko tko e, se bavi tom aktivnošću neće htjeti od toga odustati. Mislim da i mi tome doprinosimo. Mi zapravo pojačavamo još taj problem tako što taj vrlo jednostavan pristup lijekovima još i više potičemo umjesto da ga spriječimo. Thank you very much, Ms. Kadenbach. Hvala gospođo Kadenbach. A sada ponovno predajem riječ komisiji i zamolit ću gospodina Risa da odgovori na pitanja i na napomene koje su iznijeli članovi odbora. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti zastupnicima u parlamentu na zanimanju na, za ovu raspravu. Nastojat ću odgovoriti na što veći broj pitanja, a također ću ih nastojati i poslužiti prema tematici na koju se odnose. Mnogi su zastupnici postavili pitanje profilakse putem antibiotika. U našem prijedlogu nalazi se čitav niz odredaba o antibioticima i, i o otpornosti na antibiotike. Proučili smo prakse diljem Europe i nastojali smo prepoznati najbolje opcije. Također smo nastojali izući pouke iz pristupa koji prevladavaju u zemljama članicama o tom pitanju. Evo, znamo za primjer Danske, koja jest primjer izvrsnosti, buduće da način na koji se sustavno rješava ovo pitanje umanjuje upotrebu antibiotika, ali ono što možemo zaključiti iz toga je da to treba biti sustavni pristup i da treba uključiti sve dionike, počev od veterinara kao nadležnih za propisivanje lijekova, ali i dolazeći do javnih tijela vlasti. Evo, u prijedlogu 12 do 15 eh, odredaba je dosta strogo i restriktivno već u početku, ali naravno da tu ima i prostora za poboljšanje. Ovo je prvi put eh, da ugrađujemo ova pitanja u uredbu. I gospodin Lise je postavio pitanje može li se to primijeniti na humanu medicinu. Pa to je zanimljivo pitanje i mi kao komisija e, razrađujemo akcijski plan za otpornost na antibiotike i tu nastojimo provesti i niz mjera u području e, ljudskog zdravstva i humane medicine. Mi predlažemo jedan regulatorni pristup koji je, mislim, jedinstven e, i treba će vidjeti kako to provesti u djelo. Zatim postavljen je niz pitanja o pristupu veterinarima kao stručnjacima nadležnima za liječenje, profilaksu ili općenito za zdravlje životinja. Gospodine Kleva je postavio pitanje u vezi sa definicijom stručnjaka za zdravlje životinja. U Europi nemamo jedinstven sustav, ne postoje samo veterinari koji su nadležni za zdravlje životinja, nego postoje i druge subjekti koji su uključeni u to, dakle postoje i drugi profili, druge struke koje se time bave, ali naravno u većini zemalja članica veterinari imaju tu odgovornost i te ovlasti. Zatim dolazimo do važnog pitanja uređenosti i načina funkcioniranja struke U EU se sada nastoji e, regulirati obrazovanje i profesionalno usavršavanje veterinara, ali ograničenje ili sama prodaja lijekova je u domeni zemalja članica. I ako veterinar u svojem uredu nema lijekove koji su odmah dostupni, recimo u ruralnim područjima, onda je predloženi način upravo jedno od rješenja za veću dostupnost takvih lijekova u tim slučajevima. I to će zemlje članice sigurno postaviti kao pitanje u raspravama u vijeću, to će se svakako potvrditi kao važno pitanje. Također u humanoj medicini imamo e, zemlje koje dopuštaju liječnicima opće prakse da propisuju određene lijekove, ali to je pitanje humane medicine. Kada je riječ o inovacijama, kao što znate, predviđena su dva pristupa. Gospođa Gostet je rekla da nismo dovoljno ambiciozni kada je riječ o inovacijama i da bismo trebali poduzeti mjere uvođenja novih proizvoda na tržište, a s druge strane gospodin Hleva je rekao da postoji ta veza između cijena i inovacija. Ta je dilema sve prisutna i to je bilo također i prisutno u našoj ocjeni učinka i zato smo razmotrili moguću razinu koju možemo ostvariti ovim prijedlogom kako bismo omogućili tvrtkama koje razvijaju lijekove da to i čine i da ih se kasnije stavi u promet. Dakle, treba naći pravu ravnotežu i to je dobro pitanje. Naravno, cijene nisu samo povezane sa pravom intelektualnog vlasništva i zaštitom podataka, nego je i ocjena učinka pokazala da postoji razlika u cijenama do 30%, ovisno o različitim propisima o intelektualnom vlasništvu i zato bismo trebali znači i neke odredbe koje će omogućiti ujednačenije cijene diljem Europe. I na kraju dopustite mi da pređem na pitanje prodavanja putem interneta. Ovdje u prijedlogu preuzimamo i neke odredbe iz uredbe o humanoj medicini iz 2011. godine i naravno prodavači putem interneta će biti pod nadzorom nacionalnih vlasti u zemlji gdje su registrirani. Dakle, to neće biti neograničeno, nego će oni biti pod strogim nadzorom nacionalnih tijela. tu se postavlja pitanje kako će to pripomoći dostupnosti lijekova i kakva ograničenja možemo postaviti u tom slučaju. Pa to je pitanje koje će se sigurno ponovno postaviti u našoj raspravi, ali moramo osigurati dostupnost lijekova za čitav niz različitih životinskih vrsta i to je srž ovoga prijedloga. Također vjerujemo da, budući da govorimo o nadolazećim godinama, sigurno će se ostvariti i daljnji razvoj samog interneta što će nam omogućiti bolji nadzor nad prodajom lijekova, a u nekim zemljama već vidimo da se uvode i e-recepti, čime će se moći lakše nadzirati i same prepisivače lijekova i omogućit će i bolje bolju povezanost između propisivača lijekova i e, ljekarni. To će biti daljni razvoj u budućnosti, u narednim godinama. Budući da nemam dovoljno vremena da odgovorim na sva pitanja, dopustite mi da se osvrnem na napomene izvjestiteljice i izvjestitelja u sjeni o kliničkim ispitivanjima. Dakle, kada je riječ o životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane, treba uspostaviti jasnu vezu e, između kliničkih ispitivanja i sa e, odgovarajućim razdobljem povlačenja, što bismo mogli bolje definirati. A kada je riječ o povezivanju toga sa e, krmivom obogaćenim lijekovima i prijedlogom s time u vezi, mi usko radimo sa onima koji razvijaju taj prijedlog. Dakle, to je uključeno u cijeli paket e, i mi nastojimo izbjeći proturječnosti između tih prijedloga. E, druga glavna uprava se bavi time, ali mi u našoj upravi DigiSante nastojimo surađivati s njima i nadam se da ćemo osigurati dosljednost ovih prijedloga. Dopustite mi da završim s pitanjima o farmakovigilanciji i o boljem funkcioniranju sustava. Zahvaljujući Europskoj agenciji za lijekove, u siječnju 2011. zaprimili smo 1123 izvješća Europske agencije za lijekove i to su zapravo periodični izvješća i samo 3,3% je dovelo do zahtjeva za promjenom informacija o proizvodu, dakle gotovo 97%. je bilo ne adekvatno i sada razrađujemo nov sustav, e, nije bio adekvatan signal i sada razrađujemo novi sustav e, gdje ćemo imati bolje signale. Zapravo nije e, pitanje broja prijava, nego je pitanje valjanosti kvalitete tih podnesaka u našem procesu odlučivanja. To će s vremenom poboljšati učinkovitost tog sustava. Evo, predsjedavajući, mi signalizira da trebam završiti i e, dakle, hvala vam na pozornosti i ponovno ćemo razgovarati prilikom podnošenja drugog prijedloga. Hvala. Sada želim e, zaključiti ovu raspravu sa nekim informacijama o rokovima. Dakle, rokovi za podnošenje izvješća na prijevod. A, ispričavam se. Izvjestiteljica, gospođa Gostet, bi htjela odgovoriti na napomene komisije i zastupnika. Dakle, ćemo nešto daleko ljepše od gospođe Grostet prije tehničkih detalja. Hvala gospodine predsjedavajući, nastoja ću govoriti kratko. Istina je da smo posvetili već dosta vremena ovoj važnoj temi. Zahvaljujem svim kolegama. Pažljivo sam slušala komentare i vidim da ipak e, imamo dosta mjesta oko kojih se slažemo i uvjerena sam da ćemo zajedničkim naporima uspjeti postići jedan kvalitetni tekst. Dakle, e, ja ću sada ukratko spomenuti nekoliko točaka koje su spomenuli kolege. Da, slažem se da treba pojednostavniti odredbe koje se tiču pakiranja i označavanja lijekova, a što se tiče uporabe lijekova eh, u eh, za ljudsku uporabu mm, za potrebe životinja, to treba učiniti samo ako nema nikakve druge mogućnosti i tu moramo biti oprezni. Vezano uz inovacije i cijenu proizvoda, da, ovdje treba postići pravu mjeru, kao što smo čuli od komisije. Neću možda otići tako daleko kao što preporuča studija utjecaja koju je izradila komisija, no čula sam komentare kolega, možda postoje neke razlike. Ono što je bitno za generičke lijekove jeste da imamo dugoročnu viziju, a što se tiče zaštite inovacija, mislim da je to i u njihovom interesu. Zatim, vezano uz recepte. Da, Netko je postavio pitanje. Da, mislim da ćemo imati jedan e, standardizirani obrazac za recepte, članak 110. navodi što sve treba biti sadržano u liječničkom, odnosno veterinarskom receptu, pa pretpostavljam da ćemo imati onda jedan tipski obrazac. Vezano uz uporabu, metafilaktičku uporabu lijekova, e, Dakle, kada imate primjerice pile koje je bolesno i treba mu dati antibiotike, e, morat ćete isto tako dati e, isti lijek ostalim životinjama kako bi se spriječila kontaminacija. E, dakle, tu postoji problem. Međutim, najbolja kontrola bi bila da se obvezuje dijagnosticiranje, prethodno dijagnosticiranje kako bi se izbjegla upotreba antibiotika ako za to ne postoji stvarna potreba. Nadalje, E, rekla bih izvjestitelji sjene iz EFTD-a. Dakle, tu se e, iznose optužbe da ovaj prijedlog ide previše na ruku industriji i da se ne uzimaju u obzir interesi javnog zdravstva. Ja vam mogu reći da ono što, jedino što mene zanima je zdravlje životinja i posljedice koje to ima na zdravlje čovjeka. Mislim da su te dvije stvari povezane i tu stvarno imamo uh, damoklov mač koji nam visi nad glavom. I to vrijedi i za ljude i za životinje, a uh, upravo se odnosi na antimikrobsku otpornost. Dakle, uistinu treba vršiti pritisak na farmaceutsku industriju da dođe do novih lijekova, jer mi želimo da se i uporaba novih antibiotika ograniči da bude pod snažnim kontrolama, međutim istovremeno moramo poticati inovacije. Ja mislim da nema nužno, ne postoji nužno opreka između te dvije stvari. Mi moramo unaprijediti javno zdravlje i zdravlje životinja. Dat ću vam primjer pčela. Trebamo dati sve od sebe kako pčele ne bi nestale i naprotiv kako bismo uspjeli postići da se poveća broj pčela u Europi. E, dakle, tu postoji problem, e, naravno e, to se ne svodi samo na ovo što sam rekla, treba raditi na profesionalizaciji pčelara i pčelarstva i netko je spomenuo činjenicu da se antibiotici koriste i u akvakulturi. Da, kad se antibiotici bacaju uh, u uzgajališta riba, tu to dovodi do problema. Vezano uz internetsku prodaju, ja sam uistinu uh, za to da budemo vrlo strogi. Internetska prodaja antibiotika ili lijekova uz recepte treba biti zabranjena. Vrlo je lako, prelako je ne želim sada stigmatizirati poljoprivrednike, ali bilo bi vrlo lako kupiti lijekove na, odnosno antibiotike na nekoj internetskoj stranici gdje ne postoji kontrola. Tu čak možemo imati i krivotvori. Ne postoji uistinu velika opasnost da bi se antibiotici koristili u prevelikoj mjeri, da bi se koristili krivotvoreni lijekovi, budući da nema kontrola. Saslušala sam predstavnika komisije koji kaže da bi to uistinu moglo dovesti do podjela e, između nas i vijeća. Međutim, mi smo tu da se bavimo pitanjem javnog zdravstva i mislim da je velika većina kolega za to da budemo iznimno strogi kada je riječ o ovom i ja sam e, naravno spremna surađivati s vama kako bismo, kako bismo postigli taj cilj. Evo, neću govoriti duže, gospodine predsjedavajući, ja sam spremna surađivati sa svim izvjestiteljima iz Sjene i zastupnicima kako bismo izradili što kvalitetniji tekst. Hvala. Vraćamo se sada na rokove. Dakle, rok za slanje izvješća na Prijevod je 13.4. razatranje u odvoru 6. i 7. svibnja. Rok za podnošenje amandmana je 15.6. u 16 sati. Dakle, ponavljam, 15. lipnja u 16 sati. Glasovanje u odboru NV 22. rujna nakon ljetnog prekida. I još uvijek trebamo odlučiti kada će se o tome glasovati na plenarnoj. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda koja je usko povezana sa prethodnom, a to je izmjena uredbe 726 iz 2004. godine o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini te uspostavi Europske agencije za lijekove. ćemo uvodnu riječ komisije, onda ćemo dati riječ izvjestitelju i izvjestiteljima o sjeni. Budući da još imamo dvije točke na dnevnom redu za raspravu, Molit ću vas da se strogo pridržavate ograničenja vremena za riječ. Zamolit ću komisiju da iznese sažetak svojeg stajališta u najviše 8 minuta. I onda ću dati riječ izvjestitelju na 5 minuta, izvjestiteljima u sjedni na 3 minute. I ako se neki od zastupnika bude javio za riječ, moći će izneti svoje pitanje ili napomene u dvije minute. Već smo zapravo u okviru rasprave o prethodnoj točki tu razmotrili određena pitanja koja su s time povezana, tako da pretpostavljam da ova rasprava neće predugo trajati, tako da ćemo imati dovoljno vremena za razmatranje posljednje točke na dnevnom redu, a sada prelazimo na e, stajalište komisije e, i opet dajem riječ gospodinu Risu koji predstavlja komisiju. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Nastojat ću biti brz. Ovo je zakonodavni manevar kojim želimo osigurati da ova uredba postane samostalnom uredbom za veterinarske lijekove i kako bismo to učinili trebali smo izvojiti odredbe od veterini iz uh, uredbe 726 u 2004. godini i pretočiti to u novu uredbu u skladu sa propisima koji se odnose na, na razdoblje stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Dakle, to treba lisabonizirati pod navodnicima, što znači da svi spomeni o zakonodavnom postupku se trebaju zamijeniti spomenom o provedbenim ili delegiranim aktima. Ako razmotrimo ustroj uredba, uredaba u ovom području, odredbe iz glava 1, 2, 3, glava EMI i također glave 5 i također glave 4 o Europskoj agenciji za lijekove su pretočene u novu uredbu. Dakle, prethodna glava 3 se briše budući da se centralizirani postupak prebacuje u uredbu o veterinarskim lijekovima E, također zbog toga smo trebali i izbrisati sve navode o veterinarsko-medicinskim proizvodima i e, stalnom odboru za veterinarsko-medicinske proizvode i o odboru za veterinarsko-medicinske proizvode iz svih odredaba i priloga. Dakle, evo nekoliko primjera e, primjera pomjera, dakle izmjene dopune članka 59. da se izmjenu spomeni direktive 2001 eh, kroz 82, zatim eh, izmjene dopune članka 84. Eh, o sankcijama iz Lisabonskog ugovora, izmjene dopune članka 61 za postupak postavljanja članova odbora za medicinske proizvode za veterinarsku upotrebu i to je također prebačeno u prijedlog uredbe kao dio ovoga postupka. Kada pređemo na ovaj najvažniji dio koji se odnosi o prilagodbi odredaba o naknadama, sada imamo odredbu u članku 50. uredbe 626, 726 2004. godine i imamo također i eh, uredbe komisije i eh, poslovnik eh, upravnog odbora EME. Evo, ovo je jedan prikaz našeg postupka donošenja odluka. Dakle, mi podnosimo prijedlog e, i vijeće odlučuje uz suradnju upravnog odbora EME e i nakon toga donosimo nove odredbe o naknadama za farmakovigilanciju u uredbi 658 kroz 2014. Dakle, kako će se urediti naknade u budućnosti u ovom području? Prema prijedlogu komisija će izmijeniti ili dopuniti e, naknade i to provedbenim aktima. Provedbeni akti su pod nadzorom zemalja članica i to je u skladu sa e, praksom suda. Dakle, nacionalne naknade nisu uređene ovim prijedlogom, nego je to u nadležnosti zemalja članica i tu imamo čitav niz odredaba o tome kako strukturirati naknade. Mi smatramo da, smatramo da nam te izmjene omogućuju donošenje jednog transparentnog i preglednog prijedloga za sve korisnike ovoga sustava. Hvala i sada ima izvjestitelj gospodin Tevan Sesku. Hvala. Pozdravljam razdvajanje izdavanja dozvola za veterinarske proizvode od izdavanja dozvola za proizvode u humanoj medicini kako bi se izašlo u susret potrebama veterinarskog sektora. No, i to treba jasno ugraditi u tekst, agencija će zadržati svoju sadašnju ulogu kada je riječ o e, izdavanju dozvola i nadzoru tih proizvoda putem centraliziranog postupka. Također, sve nove nadležnosti koje se daju agenciji putem ove uredbe treba također odraziti i u reviziji uredbe 726 2004. godine. Također postoje i određeni aspekti koji se odnose na proračun EME i određivanje naknada koje se plaćaju agenciji, što treba dalje pojasniti. Kao prvo, na primjer, u prijedlogu komisija zamjenjuje članak 70. što je pravna osoba za sve naknade za EMU i u humanoj i u veterinarskoj medicini. No istovremeno svjesni smo činjenice da se komisija priprema na reviziju sadašnje uredbe vijeća 297 iz 95. o općem režimu naknada Europskoj agenciji za lijekove. Dakle, s obzirom da novi članak 70 predlaže provedbeni akt za strukturu i visinu naknada, onda ova uredba vijeća o naknadama nije podložna izmjenama i dopunama. Osim toga, parlament ima manju nadzornu ulogu u provedbenim aktima, a ja ipak sa svoje strane smatram da bi parlament trebao u potpunosti sudjelovati u odlučivanju visina naknada kao što je to bio slučaj i u naknadama za farmakovigilanciju i to dosta nedavno. Dakle, možete li nam pojasniti Zašto ste odabrali upravo ovo pravno sredstvo koje je navedeno u članku 70. i e, kako komisija e, vidi reviziju uredbe o naknadama, hoće li provesti tu reviziju uz potpuno sudjelovanje vijeća i parlamenta. No, u svakom slučaju sadašnja uredba o općem režimu naknada treba biti prijelazna pravna osnova dostupanja na snagu novog provedbenog akta ili nove uredbe i tek tada se e, taj e, temeljni akt može opozvati, staviti van snage. Komisija iznosi svoju namjeru u tom smislu u prijedlogu kako bi se osiguralo da e, agencija ne trpi od nemogućnosti tom prijelaznom razdoblju da naplaćuje naknade. Osim toga, u pripremi provedbenog akta komisija treba brzo postupati kako bi se izbjegle ove praznine u pravnoj osobi, e, osnovi kako e, agencija ne bi ostala bez nadležnosti u farmakobilanci u humanoj medicini sukladno sadašnjem prijedlogu članak 70. će biti pravna osnova za bilo kakve pravne akte koji se odnose na naknadu koju se plaćuje agenciji za um, medicinske proizvode u humanoj ili veterinarskoj medicini. No, s obzirom uh, da um, broj takvih uh, proizvoda uh, i naknada ima direktan učinak na proračun same agencije i da bi bilo bolje imati jednu zajedničku strukturu naknada, onda bi mi bilo drago čuti objašnjenje komisije o, o odluci da se uvedu jedan ili dva provedbena akta u tom smislu. I na kraju primijetio sam da komisija navodi da će se novi provedbeni akt temeljiti na troškovima agencije i zemalja članica. To pozdravljam u načelu, ali komisija bi trebala voditi računa i o posebnostima veterinarskog sektora i osigurati da i veterinari i veterinarska industrija si mogu priuštiti te naknade kako bi se E, unaprijedila dostupnost novih lijekova u Europskoj uniji. Evo, nadam se da će predstavnik komisije moći komentirati i sve ove navode. Hvala vam lijepa. Hvala što ste se držali zadanog vremena. Sada prelazimo na izvjestitelji iz Sjene. E, kolegica Grostet u ime Pučana. Da, ja nisam zapravo izvjestiteljica iz Sjene, ali govorim u ime kolege Sirijua koji nije mogao danas biti prisutan. Kao što je objasnio izvjestitelj, ovaj tekst je zapravo paralelan sa prijedlogom uredbe o veterinarskim lijekovima. On je iznimno tehničke prirode kojim se e, zapravo pravno želi uskladiti donošenje novih propisa o veterinarskim lijekovima. Dakle, bitno je da se ovdje e, omogući dosljednost i usklađenost dvaju tekstova. Kolega Siriju nije ustanovio da postoje neki konkretni problemi vezano uz ovo izvješće, tako da nemam nikakvih poteškoća kada je riječ o prihvaćanju mišljenja izvjestitelja. On je i sam rekao da je iznimno zabrinut zbog pitanja naknada i smatra da je to uistinu ključno pitanje e, kojemu trebamo posvetiti svu dužnu pozornost. Dakle, izmjene E, propisa koji se odnose na veterinarske lijekove znači će dodatne e, zadatke za EMU, posebno nakon uspostave centraliziranog sustava i to bi trebalo kompenzirati e, putem naknada i upravo se tu postavlja pitanje iznosa naknada i dakle koju će to težinu imati za one koji, e, koji će morati uplatiti naknade, dakle koliki će biti iznosi. Evo, to bi bilo e, ono što je kolega Siriju htio istaknuti, ja sam to učinila u njegovo ime, sada ćete me ispričati, ne mogu ostati na raspravi jer me očekuju na jednom drugom sastanku, no mislim da nema nikakvih problema da prihvatimo stavište izvjestitelja. Hvala. Hvala lijepa i sada u ime kluba zastupnika ECR, gospodin Vijega. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Mi smo se ovdje dotaknuli većine pitanja. E, naime, već smo u prethodnoj točki dnevnog reda obradili većinu tema. Kao prvo regulatorna usklađenost sa ugovorom o Europskoj uniji, članak 33.1 gdje piše gdje Europska komisija ima nadležnost za delegirane akte, to se odnosi na prikupljanje podataka o antibioticima. To je jedno tehničko pitanje, ali vrlo važno pitanje i ne bismo to trebali shvatiti olako. Dakle, to se treba temeljiti na članku 291, dakle ne na 291, to ne bi trebao biti delegirani Dakle, to bi trebao biti delegirani akt, a ne provedbeni akt. Ispričavam se zbog ove zbrke. Dakle, riječ je o pitanju tehničke prirode. Zatim, što se tiče naknada, mislim da će to biti iznimno kontroverzno, budući da će utjecati i na količinu administrativnog opterećenja. Mala i srednja poduzeća su imale mnogo pritužbi na to da će e, dakle sektor morati e, snositi troškove. Što se tiče odobrenja za stavljanje lijekova u promet, centralizirani postupak za izdavanje odobrenja ili pak pojednostavljene verzije, ne mislim da bismo trebali razvodniti propise, mislim da trebaju biti naprotiv restriktivniji budući da je to sastavni dio i zapravo ključni sastavni dio javnog e, politike javnog zdravstva. Nemamo nikakve sankcije, e, a dakle ako neodgovorno tijelo stavi na tržište neki lijek, ne znamo zapravo tko će biti za to odgovoran i kakve će to sankcije povući za sobom. I na kraju e, želim spomenuti homeopatske veterinarske lijekove. Ja sam po struci liječnik i smatram da se trebamo uh, usredotočiti na lijekove uh, koji su uh, medicinski potkripljeni. Hvala, hvala lijepa i sada prelazimo na gospođu Meissner iz kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa. Ja mogu i kraće govoriti o tri minute jer je mnogo toga već rečeno. S jedne strane u potpunosti točno da sada pokušavamo spojiti te uredbe, pojednostaviti te i Istodobno je važno da posebice pripazimo pri provedbenim aktima jer ovdje u parlamentu moramo uvijek razmišljati o tome koliko je toj mjeri ipak e, samo tehničko pitanje ili je ipak i političko pitanje. Mislim da bismo to trebali još um, bolje pogledati uh, dakle, u krugu izvjestitelja u sjeni. I zato zapravo mogu samo reći da se veselim na uh, budući sastanak sa drugima i na to da ću podnijeti amandmane. Mogu shvatiti da je Europska komisija stalo do jednostavnosti, to je logično, ali to mora biti isto i temeljito da se radi o dobrobiti životinja, a i o dobrobiti ljudi koji jedu te životinje iz toga. Moramo biti oprezni, to je sve što vam za reći. hvala. Thank you and, uh, Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika GUE, gospođa Kilena. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ne želim sada uzeti riječ u ovom trenutku. Hvala na kratkom javljanju za riječ i gospodin Hosinku u ime zelenih. Da, ja se u pravilu mogu na, složiti sa prethodnim govornicima. Ovo je tehnički postupak i naravno moramo povjeriti hoće li Europski parlament na kraju dana doista moći odigrati svoju ulogu u tim postupcima. Sa provedbenim aktima imamo tu određene poteškoće, to moramo odmeniti povjeriti. Pitanje naknada. Da, tu imamo već neka kritička stajališta, to neće biti jednostavno pitanje, a moramo i izbjeći da mala i srednja poduzeća budu u zapostavljenom položaju. To će biti dosta osjetljivo političko pitanje, ali za razliku od prethodnog govornika želim jasno reći da E, ne bismo trebali zapostaviti homeopatske lijekove u bilo kojem smislu, da bismo ih trebali prihvatiti, da bismo ih trebali smatrati ravnopravnim unutar postupka. Dakle, još neka razmišljanja, a u samom postupku ćemo se još baviti danim detaljima. Hvala lijepa. Thank you. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika EFTD, Pjer Nikola Pedićin ima riječ. Hvala. Mi ćemo naravno surađivati s izvjestiteljima i ostalim izvjestiteljima iz Sjene na ovom predmetu koji smatramo doista visokotehničkim, koji razdvaja proizvod za humanu medicinu od proizvoda za veterinarsku medicinu i mi se slažemo s tim razdvajanjem. I treba uskladiti komitologiju sa sadašnjim pravnim okvirom. Pozdravljamo delegirane akte koje omogućuju zakonodavcu veto u slučaju da akti nisu u skladu sa temeljnim aktima, no nakon svega onoga što je do sada e, rečeno u prethodnoj raspravi o prethodnoj točki dnevnog reda, e, neću dalje duljiti i onda ćemo ući u suštinu samog pitanja kada budemo o tome raspravljali sa drugim izvjestiteljima. Hvala. Za sada nema javljanja za riječ od strane zastupnika. Ako nema više nikakvih e, zahtjeva u tom smislu, onda ponovno dajem riječ komisiji. Zamolit ću gospodina Risa da kratko odgovori na pitanja i da se očituje na komentare zastupnika. Hvala lijepa i zahvaljujem izvjestitelju kao i izvjestiteljima u Sjeni na uloženom trudu e, kao što smo spomenuli, dakle, ovo se mora tumačiti zajedno sa osnovnim prijedlogom i tu se daje odgovor na pitanja vezano uz homeopatske lijekove, sankcije i tako dalje. No što se tiče pitanja koja su izravno vezana uz ovaj zakonodavni prijedlog, dakle, a to je bilo vezano uz uredbu FIS, dakle, pokušat ću odgovoriti na ta pitanja uz uredbu o naknadama. Dakle, pitanje je bilo zašto se komisija opredijelila da ovdje za provedbene akte. Dakle, bilo je jedna odluka Suda Europske unije C27 kroz 12 vezano uz to kako bi se trebale urediti naknade u drugim agencijama Europske unije. Ovdje je bila, e, bilo riječi o Europskoj agenciji za kemikalije. I e, sud je preporučio taj sustav. Međutim, kao što znate, u fazi farmakovigilancije se koriste i druge mogućnosti, to je također moguće. Istina je da radimo na novom e, dakle preustroju ovog sustava naknada što je vrlo složeno s obzirom da moramo uzeti u obzir i interese EME, e, ali isto tako i nacionalnih agencija. Dakle, sada trenutno smo u fazi prikupljanja podataka i želimo vidjeti e, dakle što je sa troškovima i kakve su veze među agencijama ono što želimo postići je da sustav bude dobro ustrajen. Kao što znate, kada je bilo riječi o farmakovigilanciji, bilo je teško govoriti o naknadama jer se to sve temeljilo na procjeni troškova, na nekakvim okvirnim troškovima. Dakle, ono što mi želimo jest da e, se komisija, EMA i nacionalne agencije mogu suglasiti oko ovog prijedloga. Da kako mi bismo voljeli da se ovo dovrši u što kraćem roku, no za to će biti potrebno vrijeme. Isto tako ćemo uzeti u obzir zahtjev parlamenta vezano uz vanjsku evaluaciju prijedloga što je svakako važan dio našeg e, procesa planiranja. Vezano s to kako naknade mogu promijeniti dostupnost centraliziranog postupka, da, to je to je vrlo dobra primjedba. Mi e, trebamo e, imati e, naknade koje će omogućiti malim, malim poduzećima da uđu u sustav i trebamo voditi računa o različitim veličinama tržišta i o potencijalnim pogodnostima i koristima za one koji rade na razvoju lijekova, što naravno je različito kad govorimo o lijekovima za ljudsku uporabu. Ako bude potrebno dati bilo kakva pojašnjenja vezano uz prijelazni sustav, mislim da trebamo biti oprezni jer ne bismo smjeli se staviti u poziciju da sustav bude e, pokrenut, a da nemamo odgovarajuću uredbu. A što se tiče članka 50. ne, ispričavam se, članka 70. E, onako kako je trenutno predložen, dakle to omogućuje e, taj sustav pristupa i za veterinarske lijekove i za lijekove za ljudsku uporabu ili odvojene sustave. I na kraju dajem e, ponovno riječ izvjestitelju sada koji će iznesti zaključke. Hvala. Hvala lijepa. Ja bih htio zahvaliti komisiji na pojašnjenjima nekih e, vidova ovog e, prijedloga mm, bez odgovarajućih e, objašnjenja moglo bi doći do nekih e, nedoumica u raspravi. Kada je riječ o pitanju je li riječ o političkoj ili o stručnoj temi, ja bih htio reći da je prema mom mišljenju ovo tema koja se bavi javnim zdravstvom. Za mene je to najvažnije i ja vam mogu zamčiti da ću ja tome pristupiti u svo dužno poštovanje i na vrlo ozbiljan način. I na kraju e, želim zahvaliti komisiji kao i kolegama, izvjestiteljima u sjeni, na njihovim komentarima i doprinosu i mogu im pružiti jamstva da ću uzeti u razmatranje sve e, aspekte koje su spomenuli, a što se tiče, naravno u svrhu u svrhu izrade e, što kvalitetnijeg izvješća. Hvala. Hvala lijepo. Što se tiče rokova, dakle za predlaganje amandmana rok je 15. lipnja u 12 sati. Onda 15. lipnja do 12 sati. Glasovanje u odboru Envi održat će se 22. rujna. Još trebamo odlučiti E, kada će se zakonski prijedlog naći na glasovanju na plenarnoj sjednici. Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos u ovoj raspravi i sada možemo prijeći na sljedeću i posljednju točku dnevnog reda, a to je mišljenje odbora ENVI o Europskom fondu za strateška ulaganja. Dakle, riječ je o Junkerovom investicijskom planu. Zamolit ću izvjestiteljicu za mišljenje, kolegicu Dali, da, da iznese svoje uvodno izlaganje. Nakon toga ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni koji će isto tako iznijeti svoje komentare. Izvolite gospođo Dali. Hvala gospodine predsjedatelju. Htjela bih na samom početku reći da smo na plenarnoj sjednici na odboru Ekon, odboru za proračune i odboru ITRE već imali prilično žustru raspravu o tom e, vrlo hitnom pitanju koje se tiče Europskog fonda za strateška ulaganja. Europski parlament je dobio taj Junckerov plan prije samo nekoliko tjedana. Osnovna ideja ovoga plana je da se kataliziraju privatna ulaganja što može pomoći Europi da se e, da modernizira vlastito gospodarstvo osigurajući socijalnu i teritorijalnu koheziju unutar Europske unije. Vjerujem da je tranzicija prema održivom, resursno učinkovitom gospodarstvu s niskim emisijama prevladavajući cilj za budući razvoj na teritoriju Europske unije prije nego što smo predali ovo mišljenje, imali smo sastanak sa koordinatorima i htjeli smo ugraditi mišljenja kluba zastupnika u sam tekst mišljenja i htjela bih pritom zahvaliti svim izvjestiteljima o sjeni e, koji su dali doprinos u izradi ovoga mišljenja. Želim istaknuti sedam osnovnih pitanja e, koja su se pokazala posebno bitnima iz perspektive odbora ENVI. prvo, bitno je osigurati da Europska investicijska banka E, da prednost održivim e, projektima koji stavljaju naglasak na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i niske emisije sukladno strategiji Europa 2020 te e, klimatsko-energetskom paketu za 2030. Drugo, kroz ovo mišljenje cilj nam je pojasniti E, popis pozitivnih kriterija za odabir projekata. Prema tome bi se ulaganja e, trebalo usmjeriti na održive prometne e, grane, mobilnost, elektrifikaciju, ekstenzivno korištenje alternativnih goriva te izgradu pametnih brojila, pametnih mreža te korištenje obnovljivih izvora energije, mjere za resursnu učinkovitost te naglasak za projekte energetske učinkovitosti, posebno E, vezano uz energetsku obnovu zgrada. Treće, postoji potreba da ova ulaganja idu u projekte koji ispunjavaju e, ciljeve iz cirkularnog gospodarstva te održive, e, održivog gradskog prometa i tranzicije na tržištu rada. Potrebna su nam ulaganja iz ovoga fonda kao potpora inovacijama te istraživanju i razvoju. Takva ulaganja trebala bi biti usmjerena na nove tipove obnovljivih izvora energije, te energiju s niskim emisijama, te onih e, tehnologija koje su još u početnoj fazi. Potrebno su isto tako i no, inovativne rješenja. Sva ulaganja koja će biti sastavni dio ove strategije, a uključuju javna sredstva prema mišljenju odbora ENVI, trebaju biti predmet socioekonomske studije e, utjecaja i moraju biti u skladu sa klimatsko-energetskim ciljevima Europe. Još jedan bitan aspekt je puna transparentnost i odgovornost što se može postići kroz razvoj e, energetskih politika i isto tako su potrebne smjernice za odabir projekata. I na kraju, ja smatram da bismo trebali pokušati izbjeći da ovaj odbor za ulaganja e, bude sačinjen samo od stručnjaka iz područja financija. Financijski aspekt je samo jedan od vidova e, koji su bitni za odabir projekata. Meni se više sviđa multidisciplinarni pristup, mislim da je to bitno u okviru ovog odbora za odabir projekata. Na taj način bi socijalni i e, okolišni aspekti i ishodi projekata također mogli biti e, uzeti u obzir i moglo bi ih se promicati. Dakle, to je pregled osnovnih pitanja u koja smo obuhvatili u ovom mišljenju. Ja vjerujem da nam ovaj fond može pomoći za provedbu neophodnih strukturnih reformi što će omogućiti da se naša gospodarstva preoblikuju i da budu resursno učinkovitija, posebno ako se usredotočimo na one aspekte koji mogu dovesti do promjena i mogu omogućiti ovome fondu e, preobrazbu gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Ovo je mišljenje odbora Envi, kao što sam već ranije napomenula. Ja sam u kontaktu i sa izvjestiteljima iz odbora Ekon te odbora ITRE i mi radimo na tome e, kako bi ovo mišljenje Envija bilo u što većoj mjeri uvršteno u e, konačni tekst, jer na kraju krajeva bitno je da imamo održivi razvoj i razvoj koji je resursno učinkovit, ako uistinu želimo promicati e, svoja gospodarstva i potaknuti zapošljavanje. Hvala gospođo Dali. Sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni. Kao prvo riječ ima gospodin Gizeke e, iz kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepa, gospodine predsjedavatelju. Zahvaljujem Mirjam Daliju na izradi ovog nacrta koji je uravnotežen i koje podržavam u mnogim točkama. Imam samo jednu kratku primjedbu. Načalno podržavam ovu ovaj ofenzivni pristup za ulaganje Europske komisije, ali upotreba sredstava iz instrumenta za povezivanje Europe i iz eh, istraživačkog eh, programa Obzor 2020. to smatram vrlo kritičnim. Obzor 2020. je dobar program za gospodarski rast u Europi i to ne bismo trebali um, oslabiti ovako kratkoročnim prenamenama sredstava, a isto tako pomoću instrumenta za povisivanje Europe potičemo projekte za koje inače ne bismo mogli privući privatna ulaganja. Ako koristimo ta sredstva, onda bi oni trebali biti iskorišteni za svoje, izvorne svrhe i u okviru tog fonda za strukturno ulaganja sredstva bi trebala biti isključena tamo gdje će ulaganja donijeti dobar povrat ulaganja ulaganje i gdje će imati sve obuhvatni gospodarski učinak. Mnogi od vaših e, prijedloga već podržavaju upravo i to, pa iz toga ja podržavam, no ipak ću podnijeti nekoliko amandmana. Prije svega kada se radi o projektima na području inovativnih e, usluga u zdravstvu, e, tu se unutar EFSI-a trebaju isto tako potaknuti projekte koji idu u smislu opće dobrobiti. tu bi Europska unija u budućnosti mogla imati predvodnu ulogu, prije svega kada se radi o elektroničkim uslugama javnog zdravlja poput e-health. Isto tako je važno stvoriti okvirne uvjete koji će biti povoljni za ulaganja, prije svega kada se radi o malim i srednjim poduzećima, jer oni su oni koji nose najveći broj radnih mjesta u Europi i tu ne bismo trebali izgraditi dodatne administrativne strukture. Zbog toga neću podržati članak broj 8. EFSI bi trebao biti uspostavljen bez dodatnih administrativnih opterećenja jer će inače moći, jer će se inače smanjiti učinkovitost tog fonda. To bi trebalo biti što jednostavnije moguće. Ne bismo trebali imati nove kvote za socijalne stručnjake, za stručnjake za okoliš ili nešto slično. To ne bismo zvali uvesti jer mislim da je bitno da imamo stručnjake na području financije kada se radi o upravljanju ovim fondom. Ako tako postupimo onda ćemo usmjeriti taj fond u pravom smjeru, a ja sam pouzdan da smo na dobrom putu i sa gospođom izvjestiteljicom. Hvala Hvala lijepo. U ime kluba zastupnika ECR, gospođa Swindon ima riječ. Hvala lijepa, ja ću govoriti u ime kolegice Gerling, ona je izvjestiteljica u Sjeni i zamolila me da je ispričam. Ja ću vam pročitati njezine bilješke. Cilj ovoga fonda je mobilizirati sredstva iz privatnog sektora u svrhu poticanja konkurentnosti te e, dugoročnog rasta i zapošljavanja. Prioritet u odabiru projekata mora biti održivost samog projekta na temelju investicijskih kriterija. Želimo se pobrinuti da oni projekti koji imaju najveću vjerojatnost da ispune ciljeve fonda i one koji će mobilizirati najveću razinu privatnih ulaganja budu odabrani. Prema tome ključno je da se potencijalni projekti e, što šire definiraju i da se e, projekti odabiru isključivo na temelju zasluga. Kolegica Grling se brine zbog nekih detaljnih amandmana na temelju članka petog vezano uz korištenje jamstava što bi trebalo ograničiti opseg projekata dodavanjem dodatnih kriterija koje treba zadovoljiti. Ovo je kao prvo ekonomski instrument, ako se uključi previše ekoloških e, kriterija, to bi smanjilo broj investitora koji će biti spremni sudjelovati. Zatim mi se brinemo zbog nekih prijedloga izvjestitelja e, kako bi se ekološki i socijalni eksperti uključili u ovaj odbor za odabir projekata. Taj odbor ne smije biti politiziran. Mandat odbora je već jasan, a to je pobrinuti se da, e, su, da je djelovanje u skladu sa člankom petim. Prema tome nema nikakve potrebe smatrati da bi uključivanje stručnjaka iz područja socijalne politike ili ekologije bili u skladu s tim zahtjevima. Kolegica Grling također smatra da izvjestitelj nije spomenuo pitanje financiranja EFSI-a. Na izgled podržava prijedlog komisije da se uzme 2,7 milijardi eura iz obzora 2020. kako bi se to usmjerilo u šire, e, u šire gospodarske djelatnosti. Međutim, sredstva za osnovna istraživanja za obzor 2020. koja ovise samo o javnim sredstvima neće biti prihvatljiva za sredstva iz EFSI-a. E, to mm, može ostvariti e, e, velike ekološke koristi u budućnosti, međutim mi ćemo to ograničiti ako ograničimo osnovna istraživanja. Dakle, rezovi u proračunu za obzir 2020. moraju uzeti u obzir značaj osnovnih istraživanja iz ekološke perspektive. Dakle, e, ovaj, e, ova sredstva koja će se uzeti iz obzira 2020. trebaju se uzeti e, za ono što će biti prihvatljivo privatnim investitorima u sklopu strukture EFSI-a. Dakle, sada ima imaju zeleni, budući da sam ja izvijestitelj sjeni za zelene, ja ću sam e, se sada nadovezati na ove komentare o Fondu za strateška ulaganja. Kao prvo zahvaljujem e, kolegici Dali na dobroj suradnji sa ostalim izvjestiteljima u Sjeni. Drago mi je da ovaj nacrt mišljenja kolegice Dali jasno spominje europsku klimatsko energetsku politiku i njezine dugoročne ciljeve kao i ciljeve u području resursne učinkovitosti. Mislim da je bilo ključno da se to stavi u naše mišljenje. Htio bih naglasiti da sva ulaganja temeljem Europskog fonda za strateška ulaganja trebaju doprinijeti održivom razvoju i ozelenjivanju gospodarstva. To je cilj odbora MV. Mi moramo izvršiti pritisak u sklopu ovog postupka kako ovaj fond za strateška ulaganja ne bi podržavao e, subvencije koje su i ulaganja koje su štetne za okoliš. Što se tiče izbora projekata. Dakle, mislim da bi se e, te odluke trebale donositi na transparentan i odgovoran način. Ponekad e, s time ima poteškoća. Primjerice kada je riječ o Europskoj strategiji za energetsku sigurnost, i e, neke projekte od zajedničkog interesa za zajednicu. Ne vidimo da je proces donošenja odluka transparentan, dakle ne zna se točno kako su se projekti našli na popisu. Kada je riječ o Europskom fondu za strateška ulaganja, želimo punu transparentnost pri odabiru projekata. Zatim bitno je i upravljanje rizikom. Svima nam je poznato da će fond davati jamstva kroz Europsku investicijsku banku, što znači da visokorizični projekti također mogu doći u obzir. Međutim, moramo izbjeći da se rizik privatnih ulaganja naprosto prebaci na institucije Europske unije i porezne obveznike. Trebali bismo naprotiv osigurati da samo stvarno održivi projekti e, koji imaju nešto veći rizik uđu u odabir i da se mogu dakle provoditi u sklopu ovoga fonda. Postoji potreba da se uvedu kriteriji o održivosti e, prilikom odabira projekata jer bez toga nećemo biti u mogućnosti izvršiti provjeru jesu li projekti uistinu izdrživi, na taj na, održivi. Dakle, trebalo bi isto tako spriječiti spriječiti neke kompenzacije, zato je bitno određivanjem jednih kriterija. Što se tiče energetskog e, područja, ovdje se spominju pametne mreže i e, kapaciteti kapaciteti za skladištenje. Ja mislim da bi smo kod svih energetskih mjera trebali staviti naglasak na uštede, dakle treba staviti naglasak na projekte koji postižu energetske uštede E, te treba decentralizirati energetski sustav. E, projekte treba pratiti u smislu e, njihovog utjecaja na biološku raznolikost i ekosustave. To je nešto što vrlo često izlazi izvan okvira naših rasprava i promišljanja, no kao što primjećujemo, Europska strategija za biološku raznolikost nije uspjela postići to da se ispune zacrtani ciljevi, zato moramo voditi računa o biološkoj raznolikosti. Na kraju želim još predložiti da se na popis e, temeljem članka petog e, stave i projekti za održivo gospodarenje vodama, e, dakle održivo vodno gospodarstvo je ključno za održivu budućnost Europe i zato bih htio da se i takvi projekti nađu na popisu. Naravno, radujem se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljicom i ostalim izvjestiteljima o sjeni koji rade na ovoj temi. A sada možemo prijeći na klub zastupnika EFTT. Leonora ima riječ. Grazie anche alla collega Dalli per, eh, per la proposta. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala kolegici Dali na nacrtu mišljenja. Imam prvo napomenu o nedostatku sredstava o kojem se govori u prijedlogu uredbe i to odražava i naše viđenje jer je to naravno posljedica mjera štednje i ograničenja proračuna koja su nametnuta zemljama članicama u posljednjih nekoliko godina što je naravno smanjilo potražnju i povećalo nesigurnost. Jasno je dakle da treba ukinuti mjere štednje i razmisliti o novom planu ulaganja. Ovaj plan ulaganja koji predlaže komisija će svakako stvoriti povoljne uvjete za sve djelatnosti koje u ovim sadašnjim okolnostima ne mogu doći do gospodarskih i financijskih e, poticaja zato jer se smatra rizičnim, no u prijedlogu nedostaju sredstva za potrošavanje razvajanja između gospodarskog e, oporavka i učinka na okoliš i korištenja resursa. Godinama je komisija, ne samo komisija, pozivala da se upravo da potpora kružnom gospodarstvu i zelenom gospodarstvu kako bi se suprotstavilo krizi. Sada je trenutak da djelujemo sve djelatnosti koje su povezane sa zelenim gospodarstvom e, nemaju dovoljno sredstava i zbog toga su upravo te djelatnosti one koje trebaju biti financirane iz fonda. Također smatramo da bi bilo prikladno da se te visoko inovativne djelatnosti, ne samo inovativne sa okolišnog ili sa društvenog stajališta, budu financirane iz fonda zbog njihove dodatne vrijednosti i e, povoljnog utjecaja na gospodarstvo i na zapošljavanje. Dakle, velike infrastrukture koje trebaju poticaj za daljnji razvoj, e, uključuju i održavanje teritorija i sprječavanje prirodnih e, nepogoda e, poput poplava i to je nešto što se zanemaruje u razvojnim planovima Europske unije. Zapravo onu infrastrukturu koju treba promicati je ona koja je povezana uz zaštitu teritorija, a ne one infrastrukture koje su povezane uz daljnje korištenje resursa i također one infrastrukture koje imaju veći učinak na okoliš i koje zahtijevaju također i proizvodnju emisija. Kada je riječ o ustraju upravljačkih tijela, smatramo suvišnim uspostavu jednog tehničkog odbora za ocjenjivanje projekata. To mogu raditi e, tijela Europske investicijske banke, dakle ne treba trošiti daljnja sredstva za ostroj drugih tijela i na kraju treba osmisliti mjere kako bi se čitav postupak od odabira projekata do ocjene rezultata kako bi bio transparentniji i kako bi i e, građani imali uvida u to bilo da su pojedinci ili članovi organizacija za zaštitu zajedničkog interesa i općeg dobra. I na kraju, Vidimo da e, tvrtke koje su korisnici najvećeg dijela sredstava su naznačene kao tvrtke koje imaju do 3000 zaposlenih, a zapravo znamo da treba veću pozornost povjeriti, posvetiti malim i srednjim poduzećima i startup tvrtkama, jer zapravo ova brojka do 3000 zaposlenih e, čini se da izlazi izvan okvira potreba malih i srednjih poduzeća kojima trebamo posvetiti pažnju, a naravno prema definiciji Europske unije male i srednja poduzeća su ona koja i do 250 zaposlenika, dakle to je ogromna razlika. Hvala. Izvestilj u sjeni iz kluba zastupnika Alde će zamijeniti e, gospođa Benda. Izvolite. Da, hvala vam. u ime mog kolege. Samo da kažem da doista podržavamo rad koji obavljaju izvjestiteljica na ovom dosijevu. i da dodamo još nešto, zapravo samo nekoliko točaka. Klub zastupnika ALDE je za to da se pogleda na alternativna financijska sredstva, e, na primjer e, sredstva koja preostaju na kraju e, proračunske godine, dakle države članice uplaćuju sredstva u europski proračun i zatim im se taj se sredstva vraćaju. Ako promijenimo taj sustav, to bi značilo da nećemo morati onda prikupljati financijska sredstva na ovaj način na koji je to predložen, dakle iz instrumenta za Europe e, i iz obzora 2020. Posebice su to upravo sredstva unutar obzora za 2020. godinu za koje smo se toliko zalagali u proteklom sazivu. I mi smatramo da je to prilika za Europsku uniju da budemo predvodnici, da budemo vođe kada se radi o objektima za istraživanje na svijetu. Mislim da svi moramo pozdraviti tu inicijativu gospodina Junkera eh, za stvaranje mjesta i za pokretanje gospodarskog rasta, ali osim ako on nema neku kristalnu kugu i znao dakle će dobiti ta financijska sredstva, mi bismo ipak trebali se pobrinuti da bilo kakva financijska sredstva koje se oduzimaju iz obzora za 2020. da se vrate ponovno u istraživačke objekte i da budu iskorišteni u skladu s onime što smo mi predvidjeli u okviru CEFA i obzora za 2020. godinu. To moraju biti projekti koji će biti održivi i isto tako uzimati u obzir okoliš. Također je važno da je financiranje dostupno i malim i srednjim poduzećima te da su postupci jednostavni i brzi i glatki. Ništa nije gore nego da novac e, nestane uzalud u okviru načina na koji Europska komisija financira projekte. Svi znamo već kako se to događa. I isto tako moramo imati odgovarajuće mehanizme za polaganje računa. Ne želimo da se javni novac izgubi, da se pomiješa sa privatnim novcem koji nije toliko podržan um, polaganju računa kao što je to javni novac. Ali želim na kraju da zahvalim izvjestiteljici gospođi Deli. Hvala i sada prelazimo na doprinose članova. Kao prvo gospodin Balas. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim pozdraviti rad izvjestiteljice gospođe Deli. Prije svega ova opća teža koja se vidi u tom tekstu Htio sam se javiti kako bi prije svega odgovorio na izvjestitelja u sjeni i redova Pučana i iz ECR-a vezano uz ove sumnje koje oni imaju danas kada se radi o predloženom sastavu, dakle sastavu koji mi predlažemo stručnjaka, dakle da se proširi e, stručnost tog e, odbora za ulaganja. Zašto bismo danas stavili ljude koji su specijalizirani za okolišne socijalne pitanja u taj odbor i koji bi mogli dati velik uvid u to koliko su projekti važni, taj to gledeš je drugačije od stručnjaka za financije ili od um, osoba koje zastupaju birokraciju. Mislim, ti, ti ljudi su sami već neka vrsta birokrata. Nemamo razloga da stigmatiziramo stručnjake za socijalne okolišno pitanje, da kažemo da su jedni birokrati, a drugi ne. Ne. Danas moramo drugačije raditi kada se e, radi o ulaganjima. Vidimo da financijsko gledište na projekte dovodi do toga da ti projekti u potpunosti promaše sa svojim ciljem, zato što oni ne znaju procijeniti karakteristike tih projekata, mogućnost e, da se, na primjer, osposobe radnici i da se na negativni i na pozitivan učinak e, projekt može odraziti na neko područje vezano uz okoliš. Zbog toga doista moramo razmisliti o ovome kako ne bismo ponovili greške iz prošlosti, kada smo jednostavno mislili da će se pitanje ulaganja riješiti na financijski i gospodarski način, jer mislim da bismo se onda tu opet prevarili. Nasuprot tome, mislim da treba danas braniti e, obzor 2020 kao skup stabilnih programa i uopće ne smatram da se gospođa Dali danas zalaže za to da crpimo sredstva iz tog programa kako bismo jamčili e, financiranje Europskog fonda za strukturno ulaganje. Dakle, nemojmo i ostavljati usta, e, riječi usta. Zatim, isto tako, bismo trebali vidjeti koje bi bila alternativa za financiranje, to bi bilo dobro i um, jedan amandman vezan uz jednu uvodnu izjavu. Ne govorim o nacrtu mišljenja, već o samom prijedlogu za taj fond zato što ne bismo trebali niti čestitati Europskoj uniji na veličanstvenoj makroekonomskoj politici koje, koju je vodilo prošlost, jer ako to učinimo, onda na danas ne bi trebalo taj, da smo to učinili, na, nas ne bismo niti trebali taj plan. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospođa Pjeri. Gospodine predsjedavatelju, hvala vam lijepa kada se o ovome u Nizozemskoj govori, onda su ljudi oduševljeni i e, svi pitaju samo kada se mogu početi ulagati projekti. Postoji bilo pozitivni interes da ih se u to uključi, pitaju me gdje, ali zatim se moram isto tako nadovezati s onim što su rekli moji prethodni govornici. Dakle, taj novac treba pristići do malih i srednjih poduzeća, a ne do multinacionalnih kompanija. To želim danas naglasiti. A sada da pređem na konkretna pitanja. Digitalna agenda, kad ćemo započeti s time? Kako je tu stanje vezano uz javno zdravstvo, pa isto tako i pristup na njezi na selu. Na primjer, poljoprivrednici isto tako, još jedna tema, žele imati pristup internetu, internetu to je povezano sa digitalnom agendom. Želimo imati jamstvo da će se to doista provesti i da će to funkcionirati. I zatim druga točka, kada govorimo o industrijskim projektima, onda prije svega mislimo na velike projekte, ali pogledamo i male projekte, na primjer stanovanje koje će biti neutralno po pitanju energije to nisu veliki iznosi 50 80 tisuća eura i zatim se e, stručnjaci time bave i postavlja se pitanje možemo li doista postići ono što želimo i ono što nam je cilj. Hvala vam. Hvala posljednji govornik. Elnök köszönöm a szót. A raportőr a jelentése... Gospodin Balco, hvala vam lijepa. Izvjestiteljica je u drugom dijelu izvješća dodala svoje amandmane, a u prvom dijelu nacrta mišljenja bavi se samim efsi Mislim da ona previše očekuje od tog fonda. Ja sam e, više skeptičan po tom pitanju i postavljam si i neka pitanja kao prvo radi se o samom iznosu. Europska unija govori o 21 milijardi eura i o tome da će učinak multiplikacija biti 15. To je kao da očekujemo pravo čudo od tog fonda. To je poput e, neke biblijske priče gdje je Isus uspio e, gdje je Isus uspio e, podijeliti kruh ljudima. Kako možemo natjerati privatni sektor na to da ulažu? Naravno da je za privatni sektor vrlo atraktivno kada države ustupe jamstva za te projekte zahvaljujući javnih novaca. A u Mađarskoj smo imali vrlo loša iskustva, na primjer sa javno-privatnim partnerstvima. Ako sam dobro shvatio, je izvjestitelj u Sjeni iz Kluba Zelenih o tome govorio, da, da postoji dakle, taj velik rizik i da ne bismo trebali dopustiti da porezni obveznici budu oni koji će na kraju plaćati za te rizike I još jedno zadnje pitanje. Izvjestiteljica kaže da među strateškim ciljevima imamo jedan prioritet, to je stvaranje radnih mjesta. Većina radnih mjesta u Europskoj uniji, otprilike 75%, dolaze iz malih i srednjih poduzeća, a i Europska komisija kaže da trebamo staviti posebni naglasak na male srednje poduzeća. Ali što stoji u tekstu? Kada se radi o tome da Europska investicijska banka mora podržati mala i srednja poduzeća, onda tu stoji u tekstu da će se podrška putem financiranja prije svega ustupiti malim i srednjim poduzećima, ali u, odmah u idućoj rečenici stoji da će se podržati i ona poduzeća koja imaju do 3000 zaposlenika. A prema definiciji Europske unije, mala i srednja poduzeća su poduzeća koja imaju do 250 zaposlenika. Mislim da tu imamo e, određenu oprečnost. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. A sada prelazimo na komisiju. Ako nema daljnjih javljanja za riječ od strane članova odbora. Predstavnik komisije je gospođa Malina Mas e, iz e, opće uprave ECFIN. Zamolio bih vas da reagirate na izjave i mišljenja izvjestitelja u sjeni. Gospođa Macen. Da, hvala vam. Samo bih kratko htjela reći da Europska komisija pozdravlja uključenje odbora ENVI u rad na EFSI-u i zahvaljujemo vam na brzini s kojima ste e, s kojima se bavite ovom, važnim dosijem. Činjenica da Europski parlament također svača važnost tog dosijeja, vidi se i u tome što se mnogi odbori bave tim pitanjem, to je naravno problem vezan uz vremenske okvire, ali dobro je da se mnoga, mnoga odbori bave tim pitanjem. Što se tiče samog proračuna, to je nas spomenula, Europska komisija je dosta zabrinuta zbog toga što se poziva na ukidanje članka 18 i 19, to spominju neki odbori. Postoje vrlo stroga pravila vezanih uz europski proračun i to je i dovelo do ovakvog prijedloga kakvog je predočila Europska komisija. Vrlo je važno da na posljedku nemamo godišnje rasprave o ovome, da imamo predvidljivost to, za taj fond kako bismo uspjeli privući privatne ulagače i kako bismo mogli imati taj učinak poluge na kojem smo temeljili Europski fond za strukturno ulaganja. Financiranje se ne smije izgubiti uključivanje novca iz obzora 2020 nije izgubljen novac. Taj novac će se iskoristiti kako bi se privukli značajni iznosi koji će se vratiti u istraživanje i koji će pružiti veći povrat na ulaganja. E, pristup EFSI-a zapravo nadopunjuje e, i sam pristup koji se nalazi u obzoru za 2020. godinu. EFSI će isto tako dopustiti, u to smo sigurni, da se u svoje projekti za infrastrukturu i za povezivanje e, pomoću isto tako i novca iz CEFA. A pod EFSIM imamo ciljeve koji su širi od samih ciljeva CEFA i obzor 2020. Dodatnost i dodatna vrijednost, jedan od kamena temeljaca predloga Europske komisije, projekti koje bi privatni sektor ili javni sektor financirao i onako ne bi trebali biti uključeni u sam EFSI. Ta dodatnost, kao i redovito izvješćivanje, posluži će tome da zajamčimo da se zadovoljavaju ti kriteriji mi namjeravamo koristiti finanska sredstva na najbolji mogući način sa najvećim mogućim povratom i zbog toga odbor za ulaganje mora biti neovisan. Moramo moći privući privatne ulagače kako bi EFSI postao uspjeh. Zbog toga ta odbor treba biti depolitiziran i Europski parlament mm, se ne bi trebao dovoditi u vezu sa tim odborom za ulaganje pa niti sama komisija. Odbor za ulaganja sastojat će se od neovisnih slučnjaka koji će provoditi politički određene smjernice. I to me vodi da iznesem nekoliko komentare o smjernicama za ulaganja, o čemu ste i vi izrazili nekoliko mišljenja u nacrtu ovog teksta. Jasno je da bi oni trebali biti fleksibilni i laki za korištenje, inače će zagušiti sam sustav. Moraju biti laki za korištenje kako bi se privukli financiranje za projekte komisija ne želi imati geografske ili sektorna, geografske ili sektorne kriterije, a imat ćemo i redovito izvješćivanje pred vama u okviru godišnjih izvješća, srednjoročne revizije i tako dalje. Na taj način vam možemo zajamčiti da ćete nastaviti pratiti te kriterije koje ste izradili da se oni primjenju. Što se tiče studije učinku koje je spomenula, samo da kažem ukratko da će se neki od projekta na koji će se usudoročiti EPSI prije svega svesti na male projekte i stoga moramo imati na umu kada stavljamo taj zahtjev uvezan uz procjenu da se tu radi o malim projektima i da bi to može moglo dovesti do pretjerane reakcije. Samo želim još reći da izbliza pratimo vaš rad, rad vašeg odbora, kao što to činimo i za druge odbore i da s veseljem iščekujemo vaše završno mišljenje pa i završno izvješće Europskog parlamenta kako bismo onda dalje mogli nastaviti s vama raditi na ovome. Hvala vam. Hvala vam gospođo Mazen. Sada ću još dati riječ izvestiti izvjestiteljici da zaključimo u raspravu. Hvala samo nekoliko završnih komentara koje prvo želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama. Iz onoga što sam čula, smatram da se više manje slažemo o glavnim točkama, onima koje su najvažnije za naš odbor, no postoji neke teme koje bih htjela pojasniti. Pitanje je vezano uz granice za poduzeća koje se mogu uključiti uz to, dakle, da bi granica trebala biti niža od one koja je predložena. S tim se slažemo i zapravo to jest jedno od pitanja e, s kojima razgovaramo o kojima razgovaramo s odborom Ekon, to je dio e, izvješća koje razmatra odbor Ekon. Još jedno pitanje vezano uz pozitivne kriterije. Moje je pitanje. Ako odbor Envi ne vrši pritisak da imamo održive i održive projekte i projekte koji su učinkoviti vezano uz resurs, tko će to činiti umjesto nas? Mi smo oni koji se time bavimo, a ja sam često uvjeren da moram imati i okoliš i gospodarstvo u ovome, da to treba ići ruku pod ruku. I ja ozbiljno ne smatram da ako se usredotočimo na više okolišnih projekata kako bismo pojačali zapošljavanje radnih mjesta gospodarstva, da ćemo time otjerati ulagače. Ja nisam tog stava, baš naprotiv, ja smatram da trebamo da se trebamo zalagati za zelenije gospodarstvo i za to da kako gospodarstvo tako i okoliš mogu napredovati to ruku pod ruku. Još jedno pitanje koje je danas e, spomenuto, jedna izjava koju smo čuli. U jednoj izjavi rečeno je da se čini da izvjestitelj želi ukinuti ovih 2,7 milijardi iz CEFA iz obzora 2020. I to je upotno se utemeljen navod, dopustite mi da još dalje to objasnim. Jer što se tiče financiranja iz obzora za 2020. godinu i iz instrumenta za proviziju Europe i njihovih proračuna, te njihovih projekata, to je također nešto što spada pod nadležnošću odbora ITRE, a odbor ITRE kaže da bi doprinos iz europskog proračuna trebao progresivno odobriti Europski parlament i Europsko vijeće u okviru e, postupaka za donošenje godišnjih proračuna do 2020. godine i da bi se trebali pritom iskoristiti svi instrumenti za fleksibilnost, a ne da se EFSI financira isključivo iz obzora za 2020. iz CEFA. Dakle, želim svakako da su da na kraju dana kroz ovo mišljenje želimo imati zajednički stav kao Europski parlament kako bi taj Europski fond za strukturno ulaganje doista zaživio. Još jedna završna točka bez uz odbor za ulaganje. Odbor za ulaganje mora biti heterogenije, ne samo da sadrži financijske stručnjake, jer ono što trebamo razmatrati nisu samo projekti koje smo imali do sada, sve ono što se dogodilo do sada, nas je nažalost dobilo upravo i do ove točke, stoga moramo imati nešto više od toga. Umjesto da imamo homogen odbor koji će donosi odluke na uobičajeni način, mislim da e, bi na ovako drugačiji pristup mogli imati drugačiji učinak, jer inače mislim da će cijel, sve to biti uzavodno. Posebne zahvale veselim u sjeni, veselim se daljem nastavku suradnje, jer je moj konačni cilj to da izradimo mišljenje koje će biti snažno i koje će snažno isto tako izraziti naše mišljenje, dakle što je naš stav vezan uz ovaj prijedlog o Europskom fondu za strukturno ulaganja. Hvala lijepa na ovom, na ovoj važnoj izjavi, a sada prijeđemo na vremenske rokove za ove ovaj dosije. Ti rokovi su dosta strogi, imamo rok za podnašanje amandmana, to je 23. ožujak u 18 sati. Dakle, to je idući tjedan. Glasovanje u odboru Envi održat će se 14. travnja i to će možda biti prva točka na našeg sastanka, dakle oko 9 sati ujutro. Glasovanje u odboru Ekon i odboru e, za proračune održat će se 20. travnja. a glasovanje na plenarnoj sjednici još treba odrediti. S ovime smo pristigli na kraj našeg današnjeg sastanka. Opet kao zadnju točku podsjetio bih vas da će se sljedeći sastanci od našeg odbora održati 26. ožujka uh, u Briselu i 30. 31. ožujka također u Briselu. Hvala vam na vašim doprinosima i na vašoj suradnji. Ugodan ostatak dana.